good morning Dobro jutro svima. Oprostite što malo kasnimo. Počet ćemo sa točkom 6 dnevnog reda. Ramon? razmatranje amandmana. Da, znam da izvjestitelj nije ovdje. A ja sam zapravo u ovom slučaju i izvjestitelj i predsjedavajući. E, zato što u 9.30 nam dolazi gospodin Almunija zato što, i zato želim početi što prije. Točka šest dnevnog reda pristupanje Hrvatske konvenciji on 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća. Kao što sam vam rekao, gospodin Nitras iz EPP-a e, nije stigao u Brisel zbog problema sa zrakoplovom tako da poslao mi je svoju izjavu. Ovim izvještajem se podržava potpisivanje, pristupanje Hrvatske konvenciji e, o ukidanju dvostrukog oporezivanja, kojim se zapravo e, ukida dvostruko oporezivanje u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća i parlament je to morao e, razmotriti u skladu sa postupkom savjetovanja. E, nije riječ o problematičnoj temi, nitko nije izrazio nikakve probleme o pristupanju Hrvatske toj konvenciji i, i izvjestitelj se nada da će to biti dovršeno u što kraćem roku. Jedan je amandman podnesen od gospođe Ruže Tomašić iz kluba zastupnika konzervativaca. Ona je izjavila da ta konvencija mora e, stupiti na snagu što je prije moguće kako bi se smanjila porezna opterećenja. Izvjestitelj smatra da je taj amandman razuman i predlaže da ga se prihvati. S obzirom na okolnosti, izvjestitelj predlaže da se nastavi e, postupak s ovim izvještajem kako je izmijenjeno i reći će nam nešto o tome danas popodne. E, želi li netko nešto reći u ime gospodina Ludvigsona? Ne, dobro. U tom slučaju gospodin Tremosa. Dobro, ovo je vrlo kratak e, i tehnički dosje, tako da nije ni malo glamurozan. I mi ćemo nastojati da bude odobren što je prije moguće i pomoći će Hrvatskoj da postane normalna članica Europske unije. Što se tiče amandmana, jedan je amandman podnesen. Naravno, morali bismo uzeti u obzir da je ovo tehnički dostije i da amandman gospođe Tomašić da bi se mogao smatrati ideološkim zato što govori o potrebi smanjenja poreznog opterećenja poreznih obveznika i kao mediteranski liberal moram reći da se slažem s tim amandmanom. Provjerit ćemo s drugim kolegama iz eh, drugih klubova zastupnika što oni smatraju. I ako, izvjestitelj, ako se izvjestitelj slaže s tim amandmanom i ako bude postojala većina u drugim klubovima zastupnika, vidjet ćemo kako ćemo reagirati. Jer jučer smo na, klubu, na sastanku kluba razgovarali o tome moramo li e, miješati političke amandmane u tehničkom dosjeu. O tome smo razgovarali. Evo ja se osobno slažem s amandmanom, ali dopustite mi da provjerim još jednom sa svojim kolegama da vidim što oni misle. Jer nisam znao da će pučani podržati ovaj amandman i nisam znao da će isto učiniti i konzervativci. Tako da, eto, vidjet ćemo to u sljedećih nekoliko sati. Hvala gospodine Tremonsa. Želi li još netko nešto reći? Da, gospodin Maleti. Evo kao zastupnica iz Hrvatske samo bih htjela e, pozdraviti e, sve kolege i zahvaliti e, svima koji su radili na, na reportu, posebno izvjestitelju Nitrasu E, i isto tako reći da je amandman gospođe Tomašić e, tako kao jedna izjava, kao jedan važni statement e, u, izvješću nešto što bi se moglo prihvatiti. Uglavnom ovo je važan dio procesa potpune integracije Republike Hrvatske na jedinstveno tržište, važan posebno za naše poduzetnike i evo svima hvala. Thank you, Mrs. Uh, Hvala gospođo Maletić. E, danas ćemo glasati o izvještaju, a na plenarnom a na plenarno će se pojaviti na, e, na drugoj sjednici u travnju. Prelazimo onda na sljedeću točku dnevnog reda o zajedničkom sustavu oporozivanja koji se primjenjuju na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. Izvjestiteljica je gospođa Kleva. Mm, najprije dopustite mi da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama koji su podnijeli amandmane na moj izvještaj. Imamo jako mali broj amandmana i zapravo uglavnom su komplementarni s mojim tekstom ili su potpuno u suprotnosti s mojim tekstom složit ćete se sa mnom da mm, dodatni kompromisi jednostavno nisu bili potrebni u ovom slučaju. Možda samo nekoliko općih e, napomena o dosjeu. Drago mi je da je komisija s ovom revizijom direktiva uvela dvije promjene koje je parlament za koji se parlament već dugo vremena zagovarao, dakle hibridne neusklađenosti slažemo se da ne bi trebalo biti, e, biti dopuštene dodatno plaćanje i e, izuzeće od dvostrukog neoporezivanja bi se trebalo time bi se trebalo baviti e, hitno to, za to smo se zagovarali jako puno vremena i isto vrijedi i za opća pravila protiv prijevara isto tako tražimo i da tvrtke se obrate svojim posrednicima koji su posluju drugim zemljama članicama u kojima ne postoje toliko stroga pravila. Moramo zaustaviti takve prakse koje proizlaze iz umjetnih e, e, aranžmana i zapravo nemaju nikakvih e, komercijalnih srži. Stoga moramo ojačiti porezne odredbe koje će spriječiti daljnje narušavanje natjecanja, tržišnog natjecanja. Eh, ja sam uvijek se slangala eh, sa stavom parlamenta o CCCTB-u i mislim da bismo morali više učiniti o eh, prosječnim korporativnim stopama na dobit u zemljama članicama. Ja smatram da taj porez ne bi trebao biti niži od 75% od prosjeka Europske unije. Uz pomoć tajništva ovog odbora izračunili smo da je to oko 15,5%, što znači da pet zemalja članica je ispod te razine. I iako se slažem da učinkoviti porez na dobit bi trebao dakle biti učinkoviti, slažem se da u sadašnjoj situaciji kada uspoređujemo porezne stope, ispada da je zapravo to teže od uspoređivanja statutornih e, poreza na dobit. E, gospodin Gigold nije ovdje. On je unio slične promjene u njegovoj direktivi o e, matičnim društvima i društvima kćerima 2011. I ovo je moj zadnji izvještaj, tako da bih htjela od srca zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na mm, vrlo dobroj raspravi koju smo imali u proteklih nekoliko tjedana. Hvala vam. E, nema izvjestitelja u sjeni, ali želi li još netko još nešto reći? Govorit ću na njemački. Ovaj prijedlog što se tiče smanjenja ovih nepravilnih praksi je naravno vrlo dobrodošao. Imam samo jedno pitanje vezano uz tehničku provedbu ovog prijedloga. Upravo prijedlog koji je izradila naša izvjestiteljica je dakle da se oslobodi od poreza u e, državi primateljici ako u državi iz koje kreće usluga imamo plaćanje poreza manje od 75% e, pro, prosjeka u Europskoj uniji. Mislim da je to dobar prijedlog, ali da je u praksi vrlo teško provediv zato što ne možemo usporediti porez na temelju osnovica. Jedna država koja ima višu osnovicu poreznu može biti i tekako privlačnija zato što može imati niz izuzeća kada se radi o određivanju porezne osnove. A e, država sa višom poreznom stopom može imati manje iznimki. I stoga mislim da nećemo s ovim načelom izbjeći dvostruko oporezivanje. Na posljedku bi moglo doći do toga da u državi porijeklu i u državi primateljici zatim imamo porezno opterećenje. A to ne bi bilo u smislu e, duha ovog što želimo postići. Zatim isto tako kada govorimo o korporativnoj poreznoj stopi, onda postoje države koje uz tu korporativnu stopu imaju još jedno dodatno porezno opterećenje, a to je na primjer slučaj u Njemačkoj gdje imamo e, porez na poduzeća. I zbog toga što se tiče amandmana 10 i 11, doista sumnjam hoće li to biti svrsishodno i hoćemo li moći s time izbjeći e, plaćanje, neplaćanje poreza. Hvala. Gospodine Stolojan, želite li vi nešto reći? Da. Imali smo vrlo dobru raspravu u našem klubu zastupnika o ovoj ovom izvještaju. Mm, imamo nekoliko amandmana i slažem se s gospodinom Klincom. Ne možemo podržati amandmane kojima se želi definirati granica na primjer stopa poreza na dobit e, koja je niža od, e, neće biti niža od 17%, e, od 75%. Ne možemo podržati tu granicu zato što imamo zemlje koje imaju vrlo jasne porezne politike i to je područje nacionalne nadležnosti, a ne europske nadležnosti. A imamo još jedan, e, zapravo tu je još jedan amandman o 10% mm, kapitala u društvima i prijedlog je da se to poveća na 15% udjela osim ovoga možemo ovaj, podržati izvještaj. Hvala. Želi li komisija nešto reći? Dobro, onda dajem riječ ponovno gospođi Klevi. Da, slažem se. Kao što sam rekla na početku, u amandmanima smo imali samo dvije opcije. Ili su bili komplementarni mojim prijedlozima, ili su bili potpuno u suprotnosti to je već eto zapravo jedna dugačka povijest. Ja vjerujem da ćemo jednoga dana imati uh, usklađeni porezni sustav u Europskoj uniji i to je zapravo konceptualna razlika između raznih klubova zastupnika. Tako da pozdravljam vaše komentare i vidim zapravo da nemamo iste stavove. Isto tako se slažem da je teško Uh, usporediti različite porezne stope u različitim zemljama članicama. Bilo je teško i napraviti ovaj izračun od 15,5%, no sada smo eto na kraju saziva, tako da možemo biti malo ambiciozni i ostaviti novom parlamentu više mogućnosti za pregovore. To je eto tek početak, um, konceptualne razlike su bile jasne čim su podnešeni amandmani, mm, tako da eto, idemo na glasanje i vidjet ćemo što će se dogoditi. Hvala gospođo Pleva. Danas ćemo glasati o tom izvještaju i očekuje se da će se pojaviti na plenarnoj sjednici u travnju, na drugoj sjednici. Sada ćemo stati na, par minuta dok nam se ne pridruži e, povjerenik Almunija. tako da imamo pauzu od 5 minuta Okay, um, we may resume. U redu, možemo sada nastaviti sa sastankom. Vrlo mi je drago što mogu pozdraviti prvenika Almunija na ovo završno razmjene mišljenja, na ovo završno razmjene mišljenja. I ispričavam se ako ću morati otići. U jednom trenutku imam bronhitis i zbog toga sam rekao i povjereniku da me ne može poljubiti na pozdravu. To nema nikakve veze s njim. To je samo za, za, slučaj, za slučaj da se prenosi putem interneta ta snimka i da se vidi kako odgurujem povenika, dakle to nema nekakve veze s ničim drugim. U svakom slučaju ovo je zadnji put da je povenik ovdje kao naš gost u odboru za ekonomska pitanja, stoga vam želim izraziti dobrodošlicu i želim vam zahvaliti na dobroj suradnji s parlamentom i posebice s našim odborom za ekonomska pitanja tijekom ovog saziva. Dobili smo uvid u to kako će biti vaše gledište, dakle svaki put kad ste došli k nama ovdje na raspravu, ja imam ovdje papir sa tri pitanja. Htjela sam vas pitati upravo to kako ćete surađivati s parlamentom i onda ste vi rekli da naravno da ćete htjeti to surađivati i potpisali ste taj papir e, i e, to je pokrenulo određen trend jer sad dobivam e, takve vrste potpisa i od drugih povjerenika. Vi ste nam uglavnom poslali sve dokumente vrlo rano kako bi se održalo da komisija na otvoren i pravilan način donosi odluke i danas se izvještava o svemu tome i o tome što se tiče raznih ekonomskih tema. Ne mogu reći da ste bili savršeni, ali bili ste dosta dobri. dobro smo napredovali tijekom ovog saziva parlamenta i stoga se nadam da će nova komisija i novi odbor za ekonomska pitanja nastaviti s takvim dobrim praksama koje smo mi započeli. I kao što smo i e, zamolili u jednom od naših e, izvješća u Pučnu komisiju, e, gdje smo značili da želimo potpun dijalog s komisijom. Ta pojačana suradnja bi trebala pokrivati kako politički dijalog, tako i odgovornost za polaganjem računa i isto tako pravo vremenu razmjenu informacija. S druge strane, E, dakle, to bi bilo kako bismo mogli nastaviti dalje od onog gdje smo sada. Veo nam je drago što ste svaki put kada smo vas zatražili došli u naš odbor, vi ste pak e, tražili zapravo da više puta <laughs> dođete k nama nego što smo mi uspjeli naći vremena da vas ugostimo zbog dosta velikog opsega posla kojeg imamo, jer imamo dosta pune ruke sa gospodarskim upravljanjem i drugim temama, dakle to nema nikakve veze s tim da vas ne želimo ovdje ili da vi ne ispunjavate naše naša očekivanja, već samo sa ovim velikim, sa ovom velikom količinom posla. Ispričavam se što sam kad kad morala stisnuti vrijeme koje smo vam dali na raspolaganje. Vi ste nam poslali mnogo dokumenata, meni ste poslali mnogo dokumenata i ja sam ih zatim proslijedila odgovarajućim osobama, dakle radnim skupinama. E, i isto tako odboru. Niste još baš savršeni, moramo vas na to podsjetiti kad, ali to vidimo i na svim područjima komisije, no imamo dobru praksu koju smo započeli i s kojom ćemo nadamo se i nastaviti. Jedna od stvari koje nam jesu potrebne je e, pravovremeni godišnji plan komisije, posebice na, ovom, na ovoj temi tržišnog natjecanja, što bi zatim moglo omogućiti parlamentu da planira svoj rad vezan uz to i da sudjeluje na sastancima sa nacionalnim stručnjacima u pripremi i provedbi zakonodavnog zakonodavnih i nezakonodavnih instrumenta. Bilo bi vrlo lijepo kada bismo to mogli ustanoviti kao rutinu, a ne kao nešto u vezi s čime svaki put moramo pisati kada to želimo učiniti. Nadavno, dosta smo napredovali, značajno smo napredovali što se tiče direktive za eh, akcije i eh, odštete u vezi sa tržišnim natjecanjem. Imali smo trijaloge i mislim da ćemo to danas popodne moći zaključiti. Mi smo to tražili već dugo vrijeme, pa zapravo i u posljednjem sazivu i rekli smo da zbog toga što je to dosta kontroverzna tema, da bismo radili da se to napravi e, u postupku suodlučivanja. I vrlo nam je drago što ste vi ispoštovali vašu riječ prema parlamentu kada ste rekli da ćete to i učiniti, te se stoga nadam da ćemo moći danas popodne zaključiti taj dosje na zadovoljavajući način i to će zatim postaviti dobar presedan za slučajeve kada imamo promjenu ugovora da će parlament moći više sudjelovati u okviru demokratskih e, postupaka što se tiče tržišnog natjecanja. To će biti nakon vašeg mandata i stoga e, ćemo imati velikih promjena, a imat ćemo i dosta problema Moram naglasiti što smo učinili. Surađivali smo vašim službama i vaše službe su dobro radili sa općom upravom za tržište što se tiče nacrtu uredbe o e, naknadama, izmjenjivim naknadama. Mnogo se toga radilo isto tako što se tiče subvencija, privremene pravila vezane u subvenciju koje je komisija usvojila u okviru gospodarske krize, takozvane zvana priopćenja iz krize su, smo vidjeli i e, dosta njih je bilo upućeno bankama, zatim smo imali su tako i proces modernizacije subvencija. Što se tiče priopćenja iz doba krize, plaćanje subvencija bankama je bila iznimka i uvijek iznova se ta tema javljala kao zabrinjavajuća e, u e, dosta uzasljednim izvješćima veznih u sržišno natjecanje. Komisija je naravno htjela time stabilizirati financijski e, sustav i htjeli su djelovati kao instrument za upravljanje krizom i to svakodnevni instrument, ali bili smo zabrinuti oko toga da bi to moglo proizvesti određene posljedice i isto tako naravno posljedice na javni dug no to je nešto što se tiče e, šireg područja od vašeg. Što se tiče modernizacije subvencija, mi naglašavamo e, bolje, ciljanije subvencije i e, pojednostavljenije sustave. Tu smo radili prema članku 109 ugovora što se tiče dvije uredbe vijeća u vezi sa, sa modernizacijom subvencija i sa nadolazećom uredbom. Mi smo sudjelovali u tome, ali nažalost manjak sudočivanja na tom području je nešto s čime nismo zadovoljni. Na posljedku želim zahvaliti našu e, ulogu u međunarodnom postizanju sporazuma sa Švicarskom e, što se tiče ojačanja tržišnog natjecanja. Parlament je za to dao svoj pristanak, ali sad nije sigurno hoće li se to održati budući da smo imali ovaj zadnji referendum u Švicarskoj. To je područje na kojem je odbor za ekonomska pitanja uvijek jasno podržavao kako na europskoj razini, tako i putem europske mreže za tržišnog natjecanja te međunarodne razine to pitanje. Zato što u globalnoj atmosferi e, karteli e, posluju prekogranično i tiče, tiču se često i više područja. Nadamo se da će parlament biti uvijek e, iznova obavještavan o tome i kada će doći do eventualnih budućih potpisivanja sporazuma vezi s tržišnim natjecanjem. Mislim da je vrlo pozitivno, da možemo reći da je vaš mandat bio vrlo pozitivan, a sada ćemo imati sljedeći izbore i stoga vas ovaj odbor neće ponovno vidjeti, ali još jednom vam želim zahvaliti. Vaše privremeno izvješće može dobiti ocjenu 8 od 10 i stoga vam zahvaljujem te vam predajem riječ. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedavajuća, Sharon, zahvaljujem na ovim lijepim riječima. Nakon eh, razdoblja od više od četiri godina, Sastao sam se sa ovim odborom, raspravljao sam s vama i sa članovima odbora. Surađivao sam s vama, te se nadam da sada na kraju mog mandata koji, koji je malo duži od vašeg da ću se popeti sa 8 na 9,5 što se tiče moje ocjene jer još nisam dovršio moj posao, a parlament će i nakon toga biti ovdje i u zadnjim danima mog mandata, što nadam da će biti 31. listopada ove godine, nadam se da ću prije tog datuma da će dakle imenovanja novih članova parlamenta, visoke predstavnice, predsjednika komisije, a isto tako naravno i članova sljedećeg odbora biti dovršeno i eh, da ćemo i sljedeća javna rasprava u odboru e, dobiti odlučnu ocjenu te ću moći e, predati e, instrumente za zaštitu tržišnog natjecanja i sve alate mom nasljedniku. U svakom slučaju meni je bila ovo izvjesna prilika što se tiče ove suradnje sa odborom i ja sam vrlo zadovoljan s time. Iako naravno postoje ograničenja od strane ugovora od strane odredbe ugovora koji sprečavaju potpuno uključenje parlamenta u sve odluke e, koje su zakonodavne prirode, a koje smo mi usvojili tijekom e, tog razdoblja. Naša suradnja unatoč tome bila vrlo otvorena, jasna, iskrena i mislim da je e, vaš doprinos bio vrlo koristan i vrlo pozitivan. Dopustite mi da prikažem gdje smo sada na kraju vašeg saziva na ovom zadnjem sastanku i što meni stoji na mom stolu za, za idućih nekoliko mjeseci. Dakle, spomenuli ste direktivu o privatnim odštetama. Nadamo se da će današnji trijalog biti uspješan i da možemo zatim usvojiti tu direktivu prije europskih izbora. Mislim da je to velik korak dalje za potpuno ojačanje politike tržišnog natjecanja kao što se tiče javnog javne provedbe tržišnog natjecanja, tako i što se tiče privatne provedbe kojemu je potrebno ovo zakonodavstvo kako bi oni mogli nadoknaditi e, žrtve, e, koji, žrtve prekršaja tržišnog tržišnom natjecanju. Za mnoge države članice trenutno to je moguće, no, da bismo imali jednaku e, razinu među svim dionicama na europskoj razini i e, kako bismo imali otvoreno donošenje odluka na europskoj razini, potrebno nam je to zakonodavstvo, te se nadam da će biti konačno usvojeno s vašim glasovanjem u travnju na plenarnoj sjednici. Živimo u teškim vremenima što se tiče e, gospodarske perspektive i to dovodi do prijetnji za naše unutarnje tržište koje nije još u potpunosti ostvareno. Kao što znate, predstavljaju nam mnogi izazovi u digitalnom sektoru, u sektoru energetike, u uslugama, telekomunikacijama i tako dalje i tržno natjecanje i unutarnje tržište su dva elementa koji imaju jedan cilj, a to je bolja integracija naših e, gospodarstava kako bismo napredovali na putu europskih integracija i kako bismo to činili na korist našim građanima, našim poduzećima, malim i srednjim poduzećima, šampionima u našem, našoj ekonomiji i to je sukladno našem europskom modelu društva te sa pravednom raspodjelom e, što se tiče dobiti i e, gospodarskog rasta na korist svih naših građana i cijelog teritorija Europske unije. Ja na taj način vidim politiku tržišnog natjecanja i na taj način sam ja se zalagao za e, provedbu politike tržišnog natjecanja na europskoj razini. Što imamo? Kao prvo imamo financijske sektore kao što ste rekli, to je jedna važna aktivnost u ovih proteklih nekoliko godina gdje moramo dakle pojačati instrumente tržišnog natjecanja kako bismo popravili financijski sektor zbog šteta koje je počinila kriza. Ažurirali smo okvir za subvencije koji je stvoren početkom krize kako bismo mogli koristiti instrumente vezane u subvencije kako bismo mogli reparirati financijski sektor, kako bismo mogli održati jednaku razinu za sve dionike, kako bismo mogli što manje smanjiti iznos e, novaca poreznih obveznika koje će biti potrebno da bismo reparirali financijski sektor i bankarski sektor i e, zadnja revizija tih pravila je provedena prošlo ljeto. Mi sada to provodimo sa dosta dobrim rezultatima u mnogim slučajevima broj banaka koji trenutno otplaćaju ili su otplatili državama članicama novac koji su zaprimili, zaprimile početkom krize ili neke banke nisu više tu, one su riješene jer nisu mogle opstati čak niti uz E, novac poreznih obveznika. Imamo više od 20 slučajeva likvidacije banaka koje su izvršene tijekom ovih godina u okviru tog instrumenta za subvencije, a sada još uvijek radimo na nekim područjima na bankarskim sustavima e, programskih zemalja, dakle Grčka, Irska, Cipar, Portugal ili Španjolska. Tu radimo, provodimo odluke koje su svojene ne samo koristeći nacionalni novac, već i novac koji je bio kanaliziran kroz e, programe za financijsku pomoć tim zemljama, te smo spremni djelovati ako je to potrebno. Nakon e, što Europska središnja banka provede procjenu e, kvalitete imovine. Ta pravila su usvojena kako bi se koristila u, za jedan trenutak koji više nije tu. To je bio početak najgore krize, no i dalje su nam potrebni instrumenti javne podrške, za naš bankarski sektor ako vjerovnici i dioničari nisu u mogućnosti e, putem sustava plaćanja koji su ustanovljeni to učiniti. A e, da kako taj sustav je ustanovljen zahvaljujući vašim doprinosu se dali tijekom rasprava. Mi smo uvijek zabrinuti što se tiče financijskog sektora, te pokrećemo e, određene važne istrage što se tiče e, istraga protiv kartela. E, mi smo pokrenuli istrage protiv nekoliko banaka što se tiče manipulacija s kamatnim stopama Eurobora i Libora. I dalje surađujemo s nekim bankama koje nisu htjeli sudjelovati u toj istrazi. Na primjer, surađujemo sa bankama veznim uz derivate švicarskog sustava eh, fiksacije eh, stopa. Još uvijek nismo otvorili pravu istragu, ali i dalje istražujemo moguću manipulaciju, eh, manipulacija ili, ili fiksiranja inozemnih kamatnih stopa. Isto tako istražujemo posebno manipulaciju e, fiksiranja energetskih stopa, e, prije svega što se tiče ražnih tržišta e, sirovina, na primjer tržišta zemnog plina i nafte. Zatim imamo istragu što se tiče istraga protiv kartela, imamo istragu protiv industrije automobilskih dijelova, do sada smo osvojili dvije odluke što se tiče pjene koje se koristi za izradu e, sjedišta i još jednog dijela. Sutra ćemo usvojiti e, službenu odluku o tom području, dakle dijelovi automobila. A još nekoliko istraga se provode trenutno i to će za mog nasljednika predstavljati dio e, njegove zadaće koje će on morati završiti što se tiče istraga u ovoj industriji. To je važan dio automobilske industrije, dakle to je nešto što je u samoj srži našeg industrijskog sektora. Što se tiče energetskog sektora, tu imamo mnogo aktivnosti, imamo slučaj Gazprom i e, odluke vezane uz razmjenu električne energije koje su usvojene prošli tjedan, to je nekoliko tjedana. Istražujemo druge slučajeve moguće zlouporabe dominantnog područja na u nekim energetskim tvrtkama, na primjer u Bugarskoj i naravno mi smo sada u zadnjim tjednima vrlo važnog rada gdje odlučujemo o novim smjernicama za energetiku i e, pomoć na području zaštite okoliša. To je vrlo bitno kako bismo promicali e, obnovljive izvore energije, kako bismo ostvarili naše e, ciljeve za zaštitu okoliša koji stoje u našim strategijama. Naravno sve to u skladu sa propisima subvencija i istodobno moramo držati dakle, na umu te strategije, financiranje e, tih strategija u nekoliko važnih industrija u Europskoj uniji, e, prije svega na, u sektorima koji su e, visokog energetskog intenziteta i moramo vidjeti kako koristimo naš novac da bi smo postigli dakle, te ciljeve što se tiče zaštite okoli, okoliša, postizanja naših ciljeva, a istodobno moramo vidjeti što je sukladno i što nije sukladno s tim strategijama, te misliti isto tako i o posljedicama koje će to imati za ključne sektore e, naše industrije, pri tom što financiramo te strategije. Imamo isto tako određen rad e, na, e, u sektoru telekomunikacije. Imamo dva važna spajanja kojima se trenutno bavimo. Imamo irski i e, njemački slučaj, dakle dva važna spajanja u jednom sektoru koji zahtijeva našu pomoć jer tražimo veliku količinu ulaganja kako bismo poboljšali kakvoću naših mreža, naših usluga, njihovu konkurentnost naspram drugih igrača na tom tržištu, e, na tržištu koji se vrlo brzo razvija, gdje imamo važne igrače, takozvane over the top igrače. Ne možemo izgraditi strategiju e, protiv e, zlouporabe i istodobno pojačati naše mreže tako što ograničemo tržišno natjecanje. Moramo to podržati, moramo omogućiti ta spajanja i to je nešto što nam predstoji idućih tjedana i mjeseci, što je vrlo važno za nas u komisiji. Naravno imamo istragu vezanu s Google, o kojoj smo ovdje više puta raspravljali, pa i jučer sa predstavnicama nekoliko e, država članica i zastupnika parlamenta. Usvojili smo nedavno e, jednu važnu smjernicu za subvencije vezanu u zrakoplovstvo i e, tu smo također održali jednu sjednicu sa pitanjima odgovorima, a u proteklih nekoliko također imamo na jedno, jedno, jednoj bitnoj smjernici vezanih uz modernizaciju i to je vezano uz inovacije i razvoj. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da sa odgovarajućim sredstvima, sa odgovarajućim pažnjom, sa odgovarajućim javnim novcem E, podržavamo istraživanje i inovacije. I zatim još jedan zadnji projekt. E, osvrnuli ste se danas na druge zakonodavne e, odluke koje se raspravljaju u parlamentu s našim doprinosom i sa doprinosom Michel Barnier. Radi se o zakonodavnoj reformi sustav direktive o uslugama platnog prometa i isto tako imamo izveće Saba o MIFU o tome parlament raspravlja trenutno i moram reći da zadnje mišljenje vašeg izbora, da sam s njima e, vrlo mislim da su oni u potpunosti sukladni sa e, istragama kojima se bavimo, dakle s jedne strane što se tiče bi se Europe, iz druge strane se International i isto tako Mastercarda. Vrlo mi je drago dakle što imamo tu konvergenciju između e, e, parlamenta, odbora za ekonomska pitanja i našeg stajališta što se tiče ove važne direktive o uslugama platnog prometa. To su dakle moji komentari, još jednom vam zahvaljujem na vašim riječima, na vašoj gostoljubivosti, na vašoj suradnji. Želim vam svu sreću na idućim izborima, e, prije svega onima koji dolaze iz mog kluba zastupnika i još jednom vam zahvaljujem. Hvala. ja sam malo teža, nitko ne, ne, dobiva veću ocjenu od osam od mene. Dakle, prelazimo na pitanja, a najprije u ime Pučana Pavlo. Hvala. Hvala vam povjereniče. Pažljivo sam vas slušao i htio sam e, nešto dodati. Možda da vam povećamo ocjenu koju vam je dala naša predsjednica. i nisam e, jako pozorno pratio ove slučajeve koje ste spomenu, spomenuli, samo preko tiska, no čini mi se da ste ipak postigli više od ostalih regulatornih tijela. I moje pitanje je, je li moguće da ste mogli dobiti više od ovoga što ste postigli? A drugo, e, sam vas htio pitati o mifu. u ja sam izvjestitelj na tu temu i nadam se da ćemo to završiti u sljedećem sazivu. Postoje točke gdje postoje nesukladnosti i neslaganja između komisije i onoga što smo mi izglasali u parlamentu i volio bih da nam to e, potvrdite. Da. Želim vam sve najbolje u izborima, no neću vas podržati. Isto vrijedi za vas, gospodine Langen. Do sada imamo samo jedno nadležno tijelo koje nije europsko, koje je provelo sličnu istragu o ovoj koju, koju mi provodimo ovdje u Europskoj uniji od e, studenoga 2010. To je odbor iz SAD-a koji je zapravo započeo nešto kasnije od nas, ali manje više u istom razdoblju, o, svoju istragu o istim problemima. To je povjerenstvo zaključilo svoju istrigu e, prije 15 mjeseci u prosincu 2012. i utvrdilo je neke e, elemente unilateralne koncesije i što prema našem mišljenju su zapravo manje, manje, manje bitne stvari. Istina je da situacija s Google u SAD-u e, je, dakle, oni imaju vrlo snažan položaj na tržištu. U SAD-u njihovo tržište ima udio na tržištu od oko 70, od 70 do 75% još su dva e, sudionika na tržištu koje isto tako imaju veliki udio u tržištu, ne tako veliki, no svejedno e, značajni dio, a u Europi je Google dominantan. Mislim da ima e, udio veći od 90%. Ne znam zašto u SAD-u nema toliki, toliku kvotu na tržištu, ali u Europskoj uniji eto ima i to ne zbog toga što nedostaje e, konkurenata, već jednostavno zato što mi instinktivno, ako trebamo nešto pretražiti na internetu, uklik, kliknemo Google. Naravno i samo jednim klikom na, naš, e, na našem računalu ili tabletu mogli bismo pristupiti drugim tražilicama, ali eto, uvijek koristimo Google. Zato ne želim e, kritizirati rad povjerenstva iz SAD-a, no, situacija je drugačija. Možda nije toliko različita, možda razlike nisu toliko velike da bi se moglo opravdati različito postupanje. mi nastavljamo sa našem, e, našom istragom. Sada smo u novoj fazi i radimo na pripremi dokumenata koje ćemo poslati svim službenim e, prijaviteljima u ovoj istrazi i u kojima ćemo objasniti zašto smatramo da posljednji prijedlog Google-a kojeg smo dobili krajem siječnja može riješiti prigovore koje mi smatramo da su opravdani u dakle, tim e, žalbama. mi ćemo dakle izraziti naše mišljenje, predstaviti naše argumente, pokušati potaknuti dijalog između različitih strana i moguće da ćemo morati mijenjati naše mišljenje, ali ne vjerujem, zato što smo doista jako puno radili, jako smo puno istraživali, jako smo puno um, razgovarali i razmišljali o alternativama. No ne mogu sad reći da se to sigurno neće dogoditi i ne mogu pretpostaviti koji će biti zaključni rezultat dok uh, se istraga ne privede kraju. I bilo je svakakvih tumačenja. Razgovarali smo i s nekim članovima ovog doma E, istraga će završiti sigurno prije kraja našeg e, zapravo ne znam da li će završiti prije kraja našeg saziva, vjerojatno na jesen, ali sigurno, ne znam sto posto sigurno. E, istraga već doista jako dugo traje i jesmo u finalnoj fazi rada. No, vodi se rasprava koja se ne tumači uvijek dovoljno dobro. Zašto se u ovom slučaju koristi put članka 9 uredbe, a to je da se traže kompromisi i prijedlozi koji mogu biti obvezujući i kroz, tu pravnu i da se dakle na taj način uklone prepreke konkurentnosti i tržišnom natjecanju i zašto u tom slučaju koristimo taj put, a ne put e, zabrane. I to zbog čitavog niza razloga koji se analiziraju tokom svake istrage. I oni se mogu promijeniti u svakom trenutku. No u ovom slučaju ne vidim zašto bismo ih trebali mijenjati. Pogotovo ako ćemo dobiti zaključni rezultat koji će biti pravno obvezujući i koji će ukloniti prepreke e, tržišnom natjecanju koje smo ustanovili za vrijeme e, istrage. Nekada smo u istrazu mijenjali put i istrage koje su krenule dakle preko članka 7 i koje su tražile zabranu i koje su onda u jednom trenutku se okrenule prema odluci koja se temelji na članku 9. To su dakle prijedlozi koji će se pretvoriti u e, pravno obvezujuće e, e, pravila. Na primjer, slučaj Samsunga prije nekoliko tjedana zbog zlouporabe patenata. Tu smo krenuli od članka 7, a završit ćemo odlukom koja se temelji na članku 9. U drugim slučajevima istrage koje su započele na temelju članka 9 vidjeli smo da to neće funkcionirati onda smo prešli na članak 7. Nije da uvijek moramo primjenjivati članak 7 koji se odnosi na zabrane. Ne, već se od 2004. koriste i jedan i drugi sustav. Tako da takav oblik rasprave mi se ne čini e, relevantan. Trebamo E, dubinski analizirati. Dakle, je li to pravilno tržišno natjecanje ili ne? I ja mislim da moramo riješiti one stvari koje se mogu riješiti politikom pravilnog tržišnog natjecanja i dakle zabranom zlouporabe dominantnog položaja. Na taj način moramo e, ukloniti probleme koje uočimo i u tom smislu radimo sada. Hvala vam, ovo je važno pitanje. A sada u ime socijalista Antolin Sanchez presedo. Hvala vam. Ja isto tako želim pohvaliti odlični institucionalni odnos um, dakle ovog ove uprave komisije sa parlamentom doista je sve bio E, u znaku neprestanog dijaloga i transparentnosti. Jako smo dobro sudjelovali s vama, povjereniče, a i s vašim e, direktorima, sa radnim skupinama. I želim reći da je to doista bio vrlo pozitivan odnos. Osim toga želim reći da po prvi puta u politici, dakle zaštite tržišnog natjecanja, da je to prvi slučaj kada će parlament imati ulogu su zakonodavca. I to je ono što ste obećali na vašem prvom eh, saslušanju kada ste postali povjerenik. I drago mi je da eto sada imamo priliku eh, to i dovršiti. Htio sam reći nekoliko riječi o nekim aspektima koje, eto, o kojima se sada vodi rasprava. Dakle, povjerenik već pet godina radi na svim ovim pitanjima i postoje određeni aspekti koje bih volio pojasniti. Prvo je važnost na inzistiranju na transparentnosti. Jako je važno da komisija vrlo jasno definira na koji način će se provoditi, porušati državna potpora u financijskom sektoru i jako je važno da se važno da se daju točne i pravovremene informacije te da se vrlo jasno zna kakav je učinak imala ova kriza. Mislim da je to jako važan aspekt i na tome komisija mora insistirati. Drugi aspekt je tema Google. Što se tiče Googlea, ovdje se postavljaju različita pitanja Mislim da je puno bolje tražiti rješenje nego definirati zabrane. Vidjet ćemo na koji način će se riješiti problem šteta koja je nastala zbog zlouporabe tog dominantnog položaja. Ne znam koji je put prema tim rješenjima, ali to je sigurno isto tema o kojoj vrijedi razmisliti. I kad budemo govorili o reformi e, uredbe 2000 iz 2003. Tako da tu postoje važna pitanja o kojima vrijedi razmisliti, a jedno od njih je dakle, odnos između javnog i privatnog i dakle veće sinergije između javnog i privatnog e, sektora. Još jedan važan aspekt je da e, nadležna tijela budu doista neovisna i da slijede vrlo stroge i jasne standarde te ako to bude dakle učinjeno moramo imati malo strože zahtjeve i o tome smo vidjeli dok smo razgovarali dakle u, o temi mjerama o temi o, različitim mjerama i odštetama u tržišnom natjecanju eto Želim vam, e, to su pitanja koja sam vam htio postaviti i još jednom e, vam želim zahvaliti na odličnoj suradnji. Hvala i vama na suradnji tokom svih ovih godina. Bile su to vrlo intenzivne godine, ne samo u ovim temama koje ste vi spomenuli, već i Dakle, u svim ostalim aspektima suradnja sa gospodinom Presedom je bila odlična, ne samo zato što dolazimo iz iste zemlje, iz istog kluba. A, ali doista smo jako dobro surađivali. Što se tiče transparentnosti u sektoru državnih potpora, ono što se toga tiče, dakle kad govorimo o bankarskom ili financijskom sektoru, kao što dobro znate, uložili smo mnogo napora kako bismo e, predložili, to jest prikazali rezultate na što jasni uh, e, mogući način. Doista smo se stvarno potrudili oko toga zato što je jako važno da ta ogromna količina javnih resursa od sredstava poreznih obveznika Dakle, da li postoji rizik e, dakle od to dakle hoće li bankarski sustav završiti svoj postupak restrukturiranja i e, te smo sve rezultate objavili na našoj web stranici i mislim da smo ostvarili dobar rezultat. Što se tiče transparentnosti, nove smjernice za paket e, modernizacije e, sustava državnih potpora. Dakle, tu smo uvrstili i zahtjeve kako bi državne potpore koje se daju na razini svake države članice, kako bi to bilo poznato svim građanima, svim dionicima, tako da tu uvodimo obveze transparentnosti. I to govorimo o državnim potporama koje se daju u svakoj zemlji članici Naravno, tu je bilo otpora od strane pojedinih zemalja članica, ali to ipak e, će ući u te smjernice i mislim da je to važan korak. E, što se tiče pitanja o Google, zapravo ne samo o Google, već o svim pitanjima koje se odnose na članak 9. A to je kako integrirati mogućnost odštete žrtava ovakvih dijela koje se eto rješavaju prema članku 9 tu bi možda u budućnosti to trebalo malo bolje pojasniti. No to je e, relevantno pitanje. Zato što, bilo da govorimo o odlukama koje se temelje na članku 7 ili 9, ono što se e, odlučuje je da je došlo do zlouporabe dominantnog položaja i da se tako postupanje mora ispraviti. Dakle, kroz odluku, ali isto tako se moraju uzeti u obzir odštete Dakle, treba se nadoknaditi počinjena šteta. Te posljednja točka o kojoj ćemo morati e, razgovarati u budućnosti od strane, e, dakle tu i novi parlament i novo vijeće i nova komisija je dakle važnost da postoje neovisna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Ovo što smo postigli od 2004. je vrlo važno. E, primjenjujemo pravila iz e, ugovora, uvijek to činimo jednakom strogoćom i nastojimo dosljedno primjenjivati pravila iz, iz ugovora, bilo da je to kroz e, odluke odluka komisije ili kroz odluke nacionalnih tijela. No, nadležna tijela nemaju uvijek odgovarajuću razinu neovisnosti i odgovarajuće resurse e, kako bi mogli ispuniti svoje e, zadatke učinkovito. I to je razlog za zabrinutost u nekim zemljama članicama. Mm, neke se države članice nalaze u posebno teškim trenucima i sada im pokušavamo pomoći da izađu iz takve situacije, no doista je istina da ne u nekim slučajevima ne postoje pravni instrumenti recimo kad govorimo o energetici, e, postoji europsko zakonodavstvo koje definira minimalne obveze dakle za regulatorno tijelo, ali u ovom slučaju ne postoji ne postoje minimalni zahtjevi na razini Europske unije koji se moraju e, primjenjivati u svakoj zemlji, zemlji članici. I to je nešto što moramo, o čemu moramo razmišljati u budućnosti. Dobro, hvala. A sada u ime liberala, opet španjolac. Raul Ramon. Hvala vam povjereniče Almunija, hvala vam što ste došli u parlament i ja vam isto tako osobno želim zahvaliti na odličnoj suradnji u ovih proteklih e, pet godina. Imam dva pitanja, mm, dakle o Google. Prvo se odnosi što se tiče praćenja. E, hoće li stranke poput e, Europske organizacije potrošača mm, moći dati svoje mišljenje o provedbi te odluke? Drugo pitanje, što se tiče mehanizama aukcije, Google će e, odabrati tri e, dakle, rivala na temelju različitih pogleda i klikova. Hoće li to doista pomoći? hoće li to biti oni koji stvaraju najveće prihode za Google, a ne, naj, a ne koji imaju najjeftinije cijene za potrošače ili nemaju najrelevantnije proizvode za potrošače. Tako da koliko je ta situacija dobra. I na kraju mislim da je treći e, niz e, rješenja bolji za potrošače, no možda će cijene biti e, više za usluge Google. Tako da mislim da ako Google bude, bude povisio svoje prihode, možda će imati još dominantni položaj na tržištu, pa će onda komisija valjda imati još više posla u tom području. Ovdje ne mogu razgovarati o e, konkretnim aspektima istrage koja sada traje. I to nije nešto o čemu se može raspravljati u ovakvom kontekstu e, neki dan kada smo bili na sastanku koji je bio zatvoren, e, dao sam malo više detalja, ali eto sada u ovom slučaju danas se moramo osvrnuti, mogu se zapravo osvrnuti samo na opće, neke opće stvari. Dakle, sud sud koji će biti zadužen za praćenje e, provedbe odluke kad ona bude donesena. Dakle, to kao prvo mora biti neovisno tijelo, imenovat će ga komisija. To mora biti sudac koji će pripremiti i poslati nadležnom povjereniku e, redovita izvješća. Mislim da će biti kvartalna. I izvještaj će se temeljiti na dakle mišljenju suca o ispunjavanju obveza te odgovor na recimo žalbe, pritužbe iz bilo kojeg sektora. Bilo da je to organizacija potrošača na europskoj razini, dakle to mora biti jedan logičan sugovornik u drugom slučaju odluke koje se temelje na članku 9, dakle kad imamo pravne obvezujuće e, odluke, to možda još uvijek nije tako poznato kao što će biti u e, budućnosti, zato što nije bilo još ovako velikih odluka. No to su pravila igre. Koja god osoba, organizacija, udruženje koje ima relevantan komentar o ispunjavanju ili neispunjavanju e, odluke koja je usvojena na temelju članka 9. Naravno, vrata će biti otvorena i imat će mogućnost, i ne samo mogućnost, već i odgovornost e, informirati suca o dakle, rizicima i o tome što se događa. A posljedice neprimjene odluke su poznate. Imali smo prošle godine slučaj ako se ne ispunjavaju odluke dakle uh, dakle lani smo imali taj slučaj i ako nam eh, posljedice nepoštivanja tih odluka su bila ne samo mm, dakle eh, zaustavljanje procesa već i ogromne novčane kazne tako da zadatak suca u, dakle, o praćenju ispunjavanja pravila iz odluke je jako važno. Što se tiče prihoda kroz aukcije, okomito pretraživanje kroz specijalizirane usluge koje su u vlasništvu Google-a, osim dakle e, vidljivosti koja je usporediva, plaćanje nije ono što se nudi na aukciji, već plaćanje se vrši preko klika. Tako da onaj ko bude imao uspjeha u smislu privlačenja korisnika, zahvaljujući dakle, toj vidljivosti koja se može usporediti, taj će morati platiti, a onaj koji ne bude imao uspjeha, taj neće morati ništa platiti, jer ako nitko ne klikne njegov link, neće morati ništa platiti. Tako da taj argument da sa sadašnjim prijedlogom dolazi do povećanja prihoda Google, ja se ne slažem s tom tvrdnjom. Zato što ako taj prostor, ako se ne pojave drugi natjecatelji, to će sve zauzeti Google. I to će sve biti onda podijeljeno između onoga koji zapravo se pojavljuju u prostoru Google i njegovih suparnika. Just waiting for the end of the interpretation. Uh, now for the Greens, Bas Eichhout. Sada za zelene, Bas Eichhout, izvolite. Hvala Sharon, hvala Pavniče na vašem dolasku. Imam dvije teme koje bih htjela, htio s vama raspraviti. Kao prvo što se tiče državnih potpora za energiju, a drugo jedan konkretni slučaj e, državnih potpora za jednu zračnu luku u Nizozemskoj iz koje dolazim. Dakle, što se tiče državnih potpora za energiju. U vašim e, prijedlozima prošle godine jasno ste naznačili da vam je u tom prijedlogu važna tehnička neutralnost. To je bilo jako kritizirano, a ja mogu samo reći da tehnička neutralnost što se tiče novih izvora energije je iskušano, iskušana u Nizozemskoj 2008. godine do danas. Porast stope obnovih izvora energije je sa 3% sa, se krenula na devastirajućih 4%. To jasno pokazuje da ta politika sa tehničkom neutralnošću uopće ne funkcionira. A vi ste rekli da je to kako bismo poticali obnovljive izvore energije i postigli europske ciljeve. Dakle, ja se i dalje pitam u kojem smjeru idete. Ako sada pogledam nove nacrte koje su još uvijek e, u konzultacijama unutar vaše službe koje nitko još nije vidio osim nas ovdje, postoji malo prostora za dugoročni potencijal novih tehnologija i postoji malo više usmjerenosti prema tome gdje bismo mogli ići sa posebnim tehnologijama, ali ja bih htio od vas čuti što točno to znači. Na primjer, ako imamo jednu dugoročnu tehnologiju koja postaje svakim godinama sve skuplje, onda je to nuklearna energija. I u tom smislu bi me jako zanimalo što imate reći e, što se tiče povećanja sustava podrške koje, na primjer, vrši u Kraljevstvu i što misle o tome. I, e, dakle, što se tiče vidrženih potpora za energiju, kada ćete izdati novi prijedlog. Ja sam čuo datum od 9. travnja, ali kada vidimo da imate više od tisuću doprinosa unutar ovih konzultacija koji se povedu, mislim da doista uzete si vremena i razmislite o tome kako možemo na dobar način poticati novi izvoj energije, da je to mnogo, mnogo bolje nego samo to progurati na brzinu. Zatim imamo jedan slučaj zračne luke u Nizozemskoj, vrlo blizu njemačke granice, vrlo blizu zračne luke Mr. onsterbruck to je unutar 100 km i nizozemska vlada dobiva visoke državne potpore kako bi održali tu zračnu luku, više od 20 milijuna. Zatim s njemačke strane ima zračna luka koja trpi gubitke i koja nije, nema dovoljno izrađene kapacitete. A u nizozemskoj točno stoji da ako unutar 100 km ima jedna druga zračna luka koja ne radi u potpunom kapacitetu, da države potpore u tom slučaju nisu dozvoljene. Ja bih htio znati što vi mislite o tom konkretnom slučaju. Hvala vam. Kao prvo što se tiče energije i e, smjernica za zaštitu okoliša. Kao prvo, tehnološka neutralnost je kao takva dobra u načelu, ali u praksi ju je vrlo teško provesti. Mi smo to priznali Nemam ovdje zadnji tekst e, nacrta. Kao što ste rekli, to je upravo u konzultacijama unutar naših služba, ali nakon široke konsultacije možete biti sigurni da svi doprinosi, sve odgovore koje smo zaprimili putem javnih konzultacija, a bilo ih je mnogih, da smo njih e, analizirali, da ih još uvijek služba opće uprave e, kom analizira. Kao što znate, nemamo neograničene resurse, ali mogu vam reći da sa ovim resursima koje imamo služba radi vrlo dobro. I ja sam u potpunosti zadovoljan s načinom na kojem je služba općenito radila unutar opće uprave kom, a prije svega upravo što se tiče e, ove e, smjernice za energetsku učinkovitost, to je tema koja je vrlo važna, koja još uvijek privlači veliku pažnju, pogotovo proteklih nekoliko dana. No mislim da ovaj datum od 9. travnja da ćemo ga zadržati za osvajanje tih smjernica. Te smjernice moraju stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. A prije stupanja na snagu smjernice bi trebale biti usvojene i trebalo bi ih poznavati oni koji, koji ih trebaju, koji ih trebaju znati isto tako pravilno provesti. Ali da se vratim još jednom na tehničku neutralnost, mislim da je to dobro načelo, teško e, ga je provesti, ja sam pokušao u tekstu koji je sada dakle, na unutar službenim konzultacijama uvesti e, pravilo e, adekvatne fleksibilnosti kako bismo omogućili da različita iskustva sa e, tehnološki neutralnim mogućnostima se mogu ispitati pomoću pilot projekata i sa dobrim progresivnim načinom kako bismo se približili maksimalnoj razini e, tehničke neutralnosti koja je moguća. Nekim područjima tehnološka neutralnost nije moguća, drugima je, smo imali ste nizozemski slučaj, ali postoje drugi slučajevi. Nizozemska nije jedina država u EU, postoje druga iskustva, druga mišljenja, drugi slučajevi koji nam naznačuju da možemo postepeno na pragmatičan način ići prema tom načelu koje je samo po sebi dobro načelo. Mislim da što se tiče vaše druge točke je pokrenuta istraga. E, britanske službe nisu još definirali te projekte kako bi investirali u nuklearne elektrane. E, prošlog listopada smo, ja mislim, dobili njihovu odluku. U prosincu smo pokrenuli istragu jako smo radili sa britanskim službama koje naravno imaju isto tako interesa da u potpunosti ubrzaju taj proces, ali istodobno znaju da je to složeno pitanje, da to nije jednostavno. A osim toga što je složeno po samo svojoj prirodi, isto tako moramo koristiti izravno, primjenjivati izravno propise iz ugovora. Kako bismo odlučili po kojim ćemo kriterijima odlučiti o sukladnosti ili nesukladnosti projekata u, obliku u kojima su oni predočeni, e, sve vrste prilagodbe koje će tim projektima biti potrebne kako bi se smatrali sukladni, jer niti u smjernicama, dakle iz prošlog e, razdoblja, pa ni u novim smjernicama, nema nuklearne energije. Mi e, direktno primjenjujemo ugovor, to otežava naš rad, to čini naš rad složenijim, e, dakle imamo e, vrlo složeno pitanje nuklearne energije, ali moramo primjeniti ugovor i ako možemo usvojiti završnu odluku vezan za ovaj slučaj tijekom ovog mandata komisije, onda bi mi to bilo draže veoma mi draža ne to predati mom nasljedniku, e, dakle ne mu predati takvu vrstu istrage, no ako to nije moguće onda ćemo nastaviti istraživati i tijekom sljedećeg, sljedeće komisije. Što se tiče zračne luke koju ste spomenuli, ja ne poznajem taj konkretni slučaj. Kao što se sjećate, nedavno smo usvojili nove smjernice za zračne luke i aviokompanije gdje smo ustanovili jasne kriterije što se tiče načina na koji mm, razmatramo sukladnost ulaganja u takvu vrstu infrastrukture i gdje imamo isto tako uključivanje raznih vrsta karakteristika zračnih kompanija, te prema tome odlučujemo e, je li e, ta tvrtka u potpunosti ili djelomično prihvatljiva za državne potpore. Jedan od načina jest da pogledamo da Slučajevi koji su trenutno još uvijek u obradi prije nego što se smjernice usvoje, da u tom razlogu još pogledamo posebne karakteristike e, zračnih luka i dakle karakteristike zračnih luka koji su u jednoj razumnoj, u jednom razumnom opsegu, e, u blizini zračne luke o kojoj se radi i da pogledamo održivost, dakle ne samo drugih zračnih luka, nego i održivost drugih načina prijevoza kako bismo osigurali povezanost e, putnika i kako bismo održati e, pozitivnu gospodarsku situaciju e, zbog toga što dakle, postoji ta infrastruktura. U ovom slučaju gdje su dvije zračne luke preblizu, a prva zračna luka koja je starija, je zračna luka koja prima države potpore, ne samo državne potpore, nego i strukturne potpore iz strukturnih fondova, a druga zračna luka ne radi u potpunim kapacitetom. U tom slučaju, ako se dobro sjećam, radi se o udaljenosti koja je manja od 100 km, radi se o 35-40 km, ja mislim. Vi ste spomenuli 100 km. Pogledat ću e, pobliže taj konkretni slučaj. Ne znam nalazi li se on na popisu slučajeva e, za koje se očekuje još odluka ili za koje još nemamo e, obavijest, no mogu vam na to odgovoriti izravno pismenim putem. Hvala, moramo biti malo disciplinirani, inače nećemo moći dati svima vrijeme za govor. Sljedeće je, sljedeći je Langen u ime Europskih pučana. Hvala gospodine povjereniče. Ja sam sada već u četvrtom sazivu odbora za ekonomska pitanja i moram vam e, napraviti, dati jedan kompliment. Vi ste prvi od 1994. koji ozbiljno svača naše pregovore i koji ne odlučuje samo sa političke razine. Mario, jedan vaš prethodnih je bio socijalistični pragmatičan, Mario Monti je već bio profesor, Nelly Grus je samo provodio e, odluke vaših e, službenika, nije, nije ozbiljno pregovarao i vi ste dakle doista prvi po tom pitanju i stoga vam želim e, dati ovaj komplement što pregovore sa planom svađate ozbiljno i što ih ne trpite samo. Imam jedno pitanje. Jedno pitanje tiče se ove direktive o državnim potporama na području energetike, što se tiče isto tako potpore vezane uz zaštitu okoliša, e, zaštitu okoliša i s time u vezi zakon e, njemačke vlade o obnovljivim izvorima energije. Danas u njemačkim medijima čitam da ste vi iznijeli novi prijedlog što se tiče tih sektora, što se tiče E, procjene e, vezano uz Europsko unutarnje tržište. Dakle, ne samo natjecanje izvan Europske unije, nego ste uzeli u obzir tu i natjecanje unutar Europske unije, te da, da ćete zahtijevati 20-postotni e, udio u vlastitoj proizvodnji struje. Dakle, da se vlastita proizvodnja struje ne smije, ne smije staviti na slobodno upravljanje. Bilo bi mi drago kada biste se o tome izjasnili. A drugo, što se tiče e, direktive o zračnim lukama, tu imamo niz slučajeva koji su nam na našem dnevnom redu. Hoćete li ih moći sve zaključiti do listopadu na temelju novih smjernica? To je još jedno pitanje. I moje zadnje pitanje s tim u vezi je regionalni problem razumijevanje za politiku tržišnog natjecanja nije baš dobro izraženo u javnom mnjenju, iako to je od glavnih točaka razvoja europskog gospodarstva. U slučaju Norbokrima kojeg znate je stečajni upravitelj rekao da nas je Europska unija prisilila na prodaju i to e, se e, gospodin Almunja, inače smo, bismo do kraja godine morali zatvoriti u potpunosti e, to poduzeće. Ja smatram da je tržišno natjecanje doista iznimno bitno za unutarnje tržište. Što komisija može učiniti kako bi se ovakvi slučaj izbjegli, kako bi se taj princip bolje ukorijenio u sve države članice? Hvala. Langen Hvala gospodine Langen na vašim lijepim riječima. Kao što znate, od 2004. dakle ne samo u ovoj dosijevu, nego u prethodnim dosijema je naša bilateralna suradnja uvijek bila dobra. Iako, e, kao što je to slučaj sa gospodinom Salbom i drugima, vas neću podržati na izborima, ali mi ćemo i dalje biti prijatelji. Naravno. Možda, kao što kažete da politika tržišnog natjecanja nije jako popularna, možda ako vas podržavam, onda ću zapravo dati glasove drugima. Dobro, u svakom slučaju. Što se tiče smjernica veznih uz e, energetiku, imamo pet glavnih točaka u tim smjernicama. Kao prvo kako da pružimo javnu podršku na kompatibilnim područjima za, razvoj obnovljivih izvora energije, kako da pružimo javnu potvrdu u razvoju energetske infrastrukture, kako da pružimo javnu podršku kompatibilnim mjerama za razvoj obnovljivih izvora energija, kako da pružimo podršku e, mehanizma izrede kapaciteta i peta točka kako da se ponašamo prema posebnom tretmanu koji se pruža nekim državama, e, naravno i u Njemačkoj, u budućnost to se tiče e, korisnika koji su energetski intenzivni i koji ne mogu platiti puni iznos koji se traži za sve druge korisnike energetike ili električne struje zbog toga što je ta, su, te industrije toliko energetski intenzivne. To raspravljamo naravno sa, i to danas sa sektorima. Ja imam dva sastanka danas nakon ove javne rasprave sa e, sektorima na kojim se izravno odnose odredbe iz tih smjernica i mi isto tako pregovaramo i sa državama članicama. A Njemačka je jedna od njih i znam da čak i ako, nažalost, ne, razumijem e, sam njemačke medije svako jutro, potreban mi je prijedlog, no znam da moje ime ne može biti prevedeno u njemački, pa kad vidim svoje ime onda znam da razgovaraju o meni. Pokušavamo sastaviti popis sektora kojima se može pružiti djelomična iznimka potpuno, potpunih naknada na e, i to se može odnositi i na neke, neke druge poreze. Ti sektori možemo izabrati temeljeno na energetskom intenzitetu, dakle na e, udjelu e, energije u, njihovom, u njihovoj ukupnoj dodatnoj vrijednosti i isto tako na u njihovom učinku. Dakle, ne možemo samo uzeti u obzir učinak na unutarnje tržište kako bismo e, objasnili ta izuzeća. Moramo uzeti u obzir unutar, e, vanjsko izloženost e, tih sektora i prijenos industrije u druge zemlje zbog različitih cijena energije. Dakle, energetska energetski intenzitet i trgovinski intenzitet. To su prva razmatranja i to nam zatim daje popis sektora a drugi element je koliko može biti velik opseg izuzeća. U nacrtu smjernica imamo načelo da će izuzeća biti prihvatljiva nakon određenog postotka bruto dodane vrijednosti. No, postoje neki sektori zbog toga što su jako energetski intenzivni kojima će biti potreban poseban tretman i sada gledamo u kojem opsegu nekima trebamo e, pružiti poseban tretman i e, kakvi će e, bolji, povoljniji tretman dobiti ti sektori s velikim energetskim intenzitetom ili oni koji su visoko tržišno izloženi. 9. travnja ćemo podnijeti odluku, ali do zadnjeg trenutka ćemo mijenjati e, taj, te odluke jer dobijemo razne doprinose i dakle promijenjat ćemo tu razinu da bismo odredili to izuzeće, prihvatljivih izuzeća. Ne razmišljamo tu samo o jednom sektoru, niti razmišljamo samo o jednom državi članici. Moramo razmisliti o cijeloj industriji jer će drugi plaćati za ono što neće plaćati sektori koji su izuzeti. Moramo razmišljati na razini cijele Europske unije, a ne uzimati u obzir samo situaciju u jednoj državi članici, no ja sam siguran da ćemo postići dobar kompromis. Kao što znate, ja volim pregovarati, a volim pregovarati onome što se može pregovarati, a ne onome što se ne može. Pa ćemo vidjeti kako možemo postići dobar sporazum aviokompanije imamo tu e, niz e, trenutnih slučajeva. Usvojili smo određene odluke na temelju smjernica. Sad ćemo od nekoliko idućih dana usvojiti sljedeću skupinu odluka i ja ću početi ubrzati taj postupak, no ne mogu predvidjeti 31. E, listopada i ne mogu znati koliko će slučajeva još uvijek biti u obradi, to ovisi o poteškoći s nekim od njih. Norvagrim neću raspravljati o tome s onom osobom koja treba provesti zakon u iz stečajnog postupka. Vi znate to bolje, mi smo to već raspravljali više puta, mi znamo koji su naši kriteriji što se tiče istrage određenim e, potporama veznih uz Norma Grim. Kao što znate, prošli put smo se sastali u Strasburu o tome. Neću raspravljati o tome kako treba provesti njemački stečajni zakon ali oni koji provode taj zakon bi trebali potpuno jasno znati e, koje su naše odluke, koje je naš zakonodavni okvir. Dakle, nema rasprave o tome e, po ovakvim uvjetima. Oni trebaju provesti svoj zakonodavni okvir koji treba poštovati naš zakonodavni okvir i obrnuto. Neću se uplitati na način na koji oni provode odluke koje su u potpunoj odgovornosti e, onih koji provode stečajni postupak. Neću im reći kako da provode njemački stečajni zakon, to je o njima da odluče. Hvala povrniče, imamo još pet govornika i pet minuta, pa bismo trebali požuljeti. Ono što predlažem je da postavljamo brza pitanja i zatim i da dajemo brze odgovore, onda ćemo moći e, poštovati taj rok, ako ne, onda ćemo zadnje govornike morati spojiti kako bismo završili na vrijeme. Elisa je sljedeći govornik. Hvala. Govorit ću engleski kako bimo bili brži. Moje se pitanje odnosi na pravilima o zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama. Ako usporedite rješavanje banaka izvan i unutar bankarskog sustava, kao što znate radim kao izvjestiteljica na jedinstvenom mehanizmu e, sanacije banaka i dvije su stvari koje bih voljela čuti od vas. Prvo, imamo e, alate za stabilizaciju, to je kao posljednji element koji može dovesti do definiranja posebnih uvjeta, mm, mehanizma kojima će se kontrolirati šteta nastala od posrnulih panaka. No taj instrument neće biti unutar SRM-a, to nije u našem prijedlogu, niti u prijedlogu vijeća. Osim toga bit će i razlika u uvjetima za korištenje sredstava. Imamo dakle 8% e, ukupnih e, odgovornosti, ali imate i 20% e, rizikom ponderirane aktive i dakle to je uvjet da bi fond za sanaciju banaka intervenirao. U SRM-u imate samo jedan uvjet, to je 8% ukupne pasive. Tako da postoje različiti sustavi, stroži e, sustavi unutar bankarske unije nego što je to izvana. Kako vidite da će to funkcionirati ako uzmete u obzir da je jedinstveno tržište okvir i mislite li da će doći do neusklađenosti između zahtjeva u bankarskoj i izvan bankarske unije? I zadnja stvar, e, mjere za mm, sanaciju banaka E, parlament želi dati snažnu e, ulogu komisiji, no je li komisija spremna organizirati se ne bi li kontrolirala eventualnu zlouporabu sredstava u ograničenom vremenskom okviru kako bismo, kako bismo se mi mogli osloniti na e, mjere komisije da će sudjelovati u ovim aktivnostima bez zaustavljanja procesa ili narušavanja njegove kvalitete. very, very quickly because some aspects are too technical. Vrlo, vrlo mm, brzo zato što su neki od ovih aspekata previše tehnički da bismo o njima razgovarali ovdje, ali kao što znate naše su e, službe u redovitom kontaktu, tako da kad god je potrebno možemo o tome e, raspraviti. Načelo je da imamo pravila o državnim potporama za bankarski sektor ili za planove restrukturiranja ili druge oblike e, javne podrške ili za planove sanacije i to se primjenjuje na razini, dakle, svim zemljama članicama, 28 zemalja članica. Tako da ne možemo koristiti strožu provedbu zato što je jedna banka, zato što jedna banka pripada bankarskoj uniji, a druga je izvan bankarske unije. Dakle, moramo imati jednake uvjete iako je pravni okvir za sanaciju banaka nije isti za banke unutar i za banke izvan bankarske unije. Kako je to tehnički moguće, to ćemo još vidjeti, ali u teoriji jest. Možda će postojati neke poteškoće koje ćemo morati uskladiti na malo, malo detaljniji način, a drugi element Kada smo radili na pripremi prijedloga o SRM-u i za vrijeme rasprava s parlamentom i svijećem, borio sam se za zaštitu ekskluzivne nadležnosti komisije da provodi pravila o državnom natjecanju, o državnoj potpori. I ako ne griješim, to je zaštićeno. SRM, glasanje o tome, dakle neće se usvojiti ta odluka prije nego što komisija ne da svoje mišljenje o državnim potporama. To je slučaj danas, a u budućnosti kada bude postojao e, SRM, koji sada ne postoji na razini cijele Europske unije. Pitanje o planu sanacije, e, to je izvan pravila o državnim potporima. E, mogu vam dati svoje mišljenje, jasno ja u potpunosti podržavam gospodina Barnijera kad kaže neću prihvatiti da će komisija imati puno vremena za odluku. Komisija mora intervenirati, ali da bismo mogli intervenirati moramo imati razumne rokove i razumne postupke. Ako su zakonodavci smatraju da komisija mora reagirati u roku od tri sata, onda ja predlažem da komisija odustane od toga i kaže u redu, onda to prepuštamo vama. Imamo e, pravilo o državnim potporama i to je ekskluzivna nadležnost e, komisije. No nemojte stjerati komisiju u kut zato što se to ne smije učiniti. Hvala, a sada gospođa Maletić. Hvala. Kako bismo bili brži i ja ću postaviti svoje pitanje na engleskom. Važnost e, slobodnog tržišnog natjecanja za rast je neupitna. No, trebali bismo osigurati pravilnu provedbu e, politike tržišnog natjecanja u svim zemljama članicama. Jedna od preporuka za zemlje članice, dakle od strane komisije, je da se podrži gospodarski rast sa dakle postupcima um, sanacije banaka, to se sada uvodi u Hrvatskoj i postoji jako puno plusova i minusova. I htjela bih čuti vaše mišljenje o tome i što vi mislite o tome sa stajališta tržišnog natjecanja, koje će biti najveći izazovi u provedbi. Riječ je o predstečajnim postupcima. To samo po sebi nije zaštita tržišnog natjecanja, već je to pitanje e, regulacije. No, ako govorimo o javnim resursima, onda bi, naravno, država trebala sudjelovati u tome. Komisija ne može sudjelovati u definiranju predstečajnih postupaka na nacionalnoj razini. No, nacionalni zakonodavci ne mogu promijeniti način na koji bi trebala funkcionirati tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Tako da ne smiju se e, naravno narušiti ekskluzivne nadležnosti komisije i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. A u velikom broju zemalja članica uspjeli smo osigurati mm, dosljedno funkcioniranje ta dva pravna okvira. Hvala, a sada riječ ima gospođa Makarci. I ja želim zahvaliti povjereniku i njegovom osoblju na eh, odličnom radu. Radili ste to eh, Dakle, sa vrlo dobrim, vrlo pozitivnim stavom, to znamo da je inače vaš stav, uvijek ste otvoreni za razgovor, um, uvijek ste nas informirali o tome što se događa i mi to doista cijenimo. Mislim da imate i dobre rezultate i ja sam se prije, prije sam radila u odboru za zaštitu potrošača i mogu stvarno reći da ste učinili jako puno. Spomenuli ste mjerila i htjela sam vas, e, htjela sam vam, vas pitati nešto u vezi s time. To postaje sve kompliciraniji slučaj. E, zadovoljna sam vašim radom na skandalima vezani uz, uz Libor i uz Euribor. I mislim da je zakonodavstvo vrlo oštar instrument kada želite mijenjati ponašanje. A to se vrlo često događa. Dakle, često se nastoji zaobići zakone. A ovo što vi radite jasan cilj toga je zapravo baš promjena ponašanja i drago mi je da ste to promijenili u bankarskom svijetu i ponašanje i etiku. E, znam da im vodite istragu i o Forexu, ja sam vas zamolila da provedete istragu i o e, zemnom plinu i e, nafti. Ti su sektori ključni za funkcioniranje gospodarstva i zato mislim da treba više nadzora. Mislite li da bi i agencije za definiranje e, cijena trebale biti uključene u te istrage? S obzirom na to da u odboru se nismo uspjeli dogovoriti o mjerilima u zakonima, jer nismo mogli e, odlučiti o području primjenu. I na kraju sa filozofskim pitanjem bih završila. Što mislite još da treba biti učinjeno u vašem mandatu? Naravno, znam da je vaš portfelj e, ogroman, ali koji su vaši prioriteti do kraja mandata i vjerujem da ćete ga završiti uspješno kao što ste i ranili do sada. I još jedna ideja za sljedeći saziv parlamenta. Koji budući sektori e, mislite da će biti e, vruće teme? Hvala vam. Hvala gospođo McCarthy. Hvala vam na lijepim riječima i na pitanjima. zaštita tržišnog natjecanja ako e, funkcionira prema određenim načelima je vrlo strogi instrument. Ali to je jedan uh, ex post instrument. Tako da to nije instrument koji je dobar za predviđanje budućnosti. Taj se instrument bavi sadašnjim slučajevima, sadašnjim kršenjima pravila i pokušava ubrzati istrage i donošenje točnih odluka no za predviđanje budućnosti nije baš koristan. Što se tiče mjerila, počeli smo sa kamatnim stopama i mjerilima. Imamo dakle tri banke i jednog brokera koji su sada pod istragom u slučaju Libor i Euribor zato što se nisu htjeli dogovoriti. tako da sada će uslijediti sljedeći koraci. Zatim provodimo preliminarni rad na Forexu, vodi se istraga o o nafti i naftnim proizvodima, isto kad govorimo o mjerilima. I ne znam, možda ćemo imati više slučajeva u budućnosti, ali za sada to ne znam. Moram reći da da su naši ljudski potencijali veći, možda bismo si mogli priuštiti u budućnosti da pokrenimo uh, istrage po službenoj dužnosti. Sada imamo jako puno posla s ovim slučajevima na kojima radimo i naravno na tome ćemo nastaviti raditi u sljedećim uh, godinama i sljedeći povjerenik za uh, tržišno natjecanje, jedan dio aktivnosti će se zasigurno koncentrirati na ove aspekte. No ne znam hoće li neka dodatna mjerila se ispitivati u budućnosti. I prema našem mišljenju moglo bi mm, doći do nekih ozbiljnih slučajeva koluzija. No ne mogu vam sada to točno reći jer već s ovim slučajevima na kojima radimo imamo jako puno posla. Prioriteti. E, ovo neozbiljno poslovanje financijskog sektora je vrlo ozbiljna tema, to ide mnogo dalje od onoga što može učiniti e, zakonodavac ili tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja. Sjećam se kad sam se sastao sa predstavnicima financijskog sektora prije nekoliko mjeseci. I oni su bili zabrinuti, iskreno su bili zabrinuti zbog nedostatka povjerenja građana, korisnika u financijske usluge zbog svega što smo otkrili za vrijeme krize. No ovdje ne govorimo samo o novim e, propisima koji su potrebni i na kojima radimo. Tu nije riječ o provedbi mm, politike tržišnog natjecanja. Na tome također radimo i nismo jedini, nismo sami. I Amerikanci rade na tome i ostala tijela u drugim državama. Ovdje je riječ o ponašanju kojeg odlučuje taj sektor. Prije krize željeli su nas e, uvjeriti u potrebu za samoregulacijom. Da će oni sami definirati svoje e, standarde ponašanja i etičkih standarda to im mi ne možemo nametnuti, to je na njima, ali to je stvarno ozbiljno pitanje, zato što neprestano otkrivamo prekršaje i zlouporabe. I ako se tako ponašanje nastavi, tko će vjerovati toj industriji? A zapravo cijeli taj sustav se temelji na povjerenju. Drugi prioriteti. Energetika. Ne mogu vam to sada u par minuta objasniti zašto, no mislim da je svima jasno zašto je energetika ključni sektor. Moramo raditi i sa regulatorima na razini EU, te sa tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja, telekomunikacije, digitalni sektor, te sve aktivnosti koje su povezane sa svijetom interneta. To još uvijek nije regulirano, Vjerujem da će jednoga dana biti u različitim područjima i na različitim razinama, no u međuvremenu jedini instrument kojeg imamo na raspolaganju bi trebao postojati kako bi se mogli riješiti neki problemi, na primjer ovaj slučaj sa Googleom ili ostali koje sam spomenuo. Spomenuo sam i e, zlouporabu standardnih ključnih patenata, to je jako važno pitanje za interoperabilnost i za E, preživljavanje svih tih e, usluga. Hvala vam povjereniče, doista više nemamo puno vremena, tako da e, imamo još dva pitanja, gospodin Skinner i gospodin Klis. Hvala vam. Hvala vam što ste došli neki dan na sastanak, na zatvoreni sastanak. Po mom mišljenju to je bio vrlo koristan sastanak. Mm, bilo mi je žao da sam neke od stvari pročitao sljedeći dan u novinama, zato što mislim da se ipak moramo poštivati. Slučaj Google je doista jedno od prioritetnih pitanja, no nisam siguran da se u potpunosti slažem s vama, a i mnogi koji su bili tamo se ne mogu u potpunosti složiti sa svime što ste rekli. No jako je dobro da, da smo imali priliku da tako otvoreno razgovaramo. FDC, tu ste rekli da ste imali vrlo lagani pristup, još uvijek imate e, mogućnost pokrenuti istrage samo tako. A vi imate razdoblje od pet godina. A zašto mi nemamo neko razdoblje koje je nešto kraće? Tako da ako moramo nekoga optužiti ili pokrenuti istragu, to možemo odmah učiniti, a naravno uvijek se možemo i predomisliti. Drugo se pitanje odnosi na Liverpool. i sredstva za trajekt e, koja su isplaćena iz europskih strukturnih fondova, no to su bili sredstva koja nisu trebala biti korištena na taj način. E, vlada Ujedinjenog kraljevstva je donijela odluku, zatražili su povrat novca, a Europska komisija je donijela drugu odluku i nije tražila povrat novca. Tako da, eto, tu je došlo do male kontradikcije, možete li nam to malo pobliže objasniti? Gospodin Klins je otišao, tako da izvolite povjereniče. Evo odgovorit ću u jednu minutu. Što se tiče pitanja o Google, e, slažem se s vama, ako imamo sastanak iza zatvorenih vrata, o tome drugi dan ne bismo trebali čitati u novinama. A što se tiče razdoblja od pet godina, mm, dakle u vezi s obvezama. Ako se obveze prekrše iz članka 9, posljedice su trenutačne i vrlo stroge, a drugo, te obveze od pet godina se odnose na četiri glavna problema, a ne e, na tvrtku. Sada trenutačno istražujemo sve aspekte koji se odnose na istu tvrtku koja nam je predložila te obveze za pet godina. Tako da to nije ograničenje našeg eh, provedbenog kapaciteta. To je normalan period za eh, provedbu obveza. Eh, sudac zadužen za taj slučaj će ih pratiti u slučaju da dođe do e, kršenja, doći će i do reakcije sa strane komisija i u mnogim drugim aspektima ruke komisije nisu vezane tim e, razdobljem od pet godina. Što se tiče slučaja e, iz Liverpoola, ne mogu vam dati odgovor zato što ne znam točne informacije, ali možete mi poslati pitanje pa ću vam odgovoriti. I na kraju, zapravo nije posljednji gospodin Klin. Imam samo kratko pitanje. na globalnoj razini imamo um, stroge i poštene poštena pravila o tržišnom natjecanju i u Europskoj uniji u SAD-u. Kako biste kvalificirali uh, te politike u uh, rastućim gospodarstvima poput Kine i Indije? Uh, hvala vam na pitanju, hvala vam i na odličnoj suradnji u proteklim godinama. Imamo jako dobre odnose sa uh, tijelima za nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja u zemljama u razvoju i to već dugo godina. I ti se odnosi grade na bilateralnim kontaktima, na temelju memoranduma o razumijevanju, kojima se nastoje formalizirati e, bilateralni kontakti, e, u neprestanom smo dijalogu i vrlo često direktno sudjelujemo sa nekoliko tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. I ta se suradnja povećala dramatično u proteklih e, par godina. Sa tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u tim zemljama, dakle sa njima također formaliziramo naše odnose. E, prošle godine smo potpisali dva memoranduma o razumijevanja sa dvije od tri, dva od tri tijela u Kini, tako da i s njima sada imamo e, redovne dijaloge i kontakte. E, u Delhiju sam potpisao isti memorandum sa indijskim, e, indijskom agencijom, zatim s Brazilom, Rusijom i sada isto predlažem nadležnom tijelu iz Južnoafričke republike. A osim toga imamo i dvije platforme za dijalog. Jedna je OECD, a neke od tih zemalja ako nisu uh, članice OECD-a isto svejedno sudjeluju u našim raspravama i svi oni osim Kineza sudjeluju u mreži za međunarodnu uh, suradnju u području zaštitu tržišnog natjecanja koja je uspostavljena prije 10-11 godina. Uh, to je odlična platforma i vrlo korisna za razmjenu iskustva, za razgovor o najboljim praksama, um, za iznošenje različitih mišljenja i tako dalje i mislim da ta tijela se sve više i više povezuju u toj mreži i to na vrlo aktivan način. No moram reći da nisu u svim slučajevima postigli razinu političke neovisnosti koja je potrebna za dobru provedbu politika tržišnog natjecanja. Tako da vjerojatno imaju e, vrlo slične zakone, zakone slične našima, ali u nekim slučajevima politička neovisnost još uvijek nije na razini koja je potrebna da bismo imali vjerodostojnu provedbu tih, tih politika. Dobro, odlično. Dragi povjereniče, dragi Joakine, drago mi je da smo eto sudjelovali na ovoj, na ovom zadnjem sastanku razmjene mišljenja i želim vam puno sreće u budućnosti. Puno hvala svima. Doviđenja.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 Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. javno saslušanje s Daniel Novi. Kao što znate, ona je predsjednica nadzornog odbora Europske središnje banke. Ovo je prvo javno saslušanje i to je predviđeno među institucionalnim sporazumom. Poslano je, poslan je čitav niz pitanja gospođinu I prije saslušanja i ESP je odgovorio pismom 17. E, ožujka. Najprije bih se htio zahvaliti gospođi Nui što je došla na ovo saslušanje. I kada bude spremna, dat ću joj mikrofon na 10 do 15 e, minuta. microphone. E, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, e, dragi predsjedniče, doista ovo je moje prvo javno saslušanje u skladu sa međuinstitucionalnim sporazumom ESP-a i Europskog parlamenta. Naravno da ću u potpunosti puštovati taj sporazum i ključno, što je ključno za osiguranje učinkovitog europskog nadzora, a sve to za boljitak europskih građana. Ovo isto tako posljednji redovni, redovno javno saslušanje u ovom sazivu, tako da dopustite mi da zahvalim Sharon Boyle i odboru Econ na odlučujućoj o ulozi koju ste odigrali u usvajanju SRM mehanizma. Htjela bih pokriti tri točke danas. Prvo bi se osvrnula na pripreme za e, SSM. E, većina članova uprave je e, imenovana i sada imenujemo oko 800 nadzornika koji su nam potrebni. Zatim sastav zajedničkih nadzornih timova koji su temelj ovog sustava oni su odgovorni za svakodnevne e, operacije i nadzor određenih banaka. Oni se također sada sastavljaju. Nije još uvijek e, definirano koliko će biti nacion... koliki će resursi biti podijeljeni svakom od tih, tih, e, svakom od tih timova. Osim toga, SB radi na rješenjima za upravljanje informacija kako bi podržala rad nadzornika i to posebice zajedničkih nadzornih timova, ostvaren je dobar napredak za u čvrste i otporne, zapravo čvrste aktivnosti sa nacionalnim nadzornicima. ESB će usvojiti okvirnu e, e, uredbu do svibnja, početka svibnja, nakon javne rasprave koja je nedavno završena. Do sada smo radili na razvoju modela za jedinstveni mehanizam nadzora, pripremili smo priručnik. Priručnik pokriva osnovna načela, procesa i procedure te metodologiju za nadzor e, značajnih i onih manje značajnih banaka i jasno objašnjava postupak suradnje u okviru jedinstvenog mehanizma nadzora. Taj je priručnik interni dokument za naše osoblje. Pripremit ćemo i jednu verziju koja će biti javno dostupna. Isto tako radimo na pripremi okvira za naknade. Predviđena je javna rasprava u prvoj polovici 2014. A uredba će stupiti na snagu u studenom 2014. Nadzorni odbor trenutačno radi na pravila za dakle, ponašanja a jedinstveni mehanizam nadzora i e, uredba ne traži članove, već se samo, nema kodeks, već se samo spominje neka etička pravila koja će se primjenjivati na njih, a to su pravila koja se odnose e, na sukob interesa s obzirom na prethodno zaposlenje. Zahtjev za kodeks ponašanja, što se odnosi dakle, na osoblje koji su uključeni u e, nadzor banaka, se također istražuju, to jest ispitaju, i uskoro ćemo poslati e, prijedlog nadležnim tijelima esp a nakon što se konzultiramo sa e, osobljem. I naravno prije usvajanja ESP će obavijestiti odbor Ekon o glavnim elementima koji će biti sadržani u tom kodeksu ponašanja i to će naravno biti u skladu sa međuinstitucionalnim sporazumom. Isto tako radimo na usvajanju Eh, načela o odvajanju monetarne politike i nadzorne funkcije. Raspravljamo o postupku eh, koji je odobren prije nekoliko tjedana nakon eh, odobrenja upravnog odbora. Nakon razmatranja nekoliko opcija, nadzorni odbor je odlučio da će poslati dokument o postupcima svaka tri mjeseca Europskom parlamentu i to znači da e, zapisnici sa e, dakle do ovog razdoblja će vam biti poslani do kraja travnja. No nadzorni odbor je isto tako odlučio da će zapisnik slati Europskom parlamentu i ranije ukoliko parlament zatraži, to zatraži. Tako da eto spremni smo iskoristiti tu mogućnost ako smatrate da kvartalno slanje izvještaja, to je zapisnika, nije dovoljno često. A sada da se okrenem na drugu točku, to je dakle sveobuhvatna analiza, to je procjena. E, ona će biti vrlo stroga. Analiza kvalitete imovine, prag je 80% e, ili 8%. Dakle, za temeljni kapital 1%. a u lošim slučajevima e, je dakle taj prag 5,5%. E, ti su pragovi veći, veći nego u prethodnim e, postupcima i to ovisi dakle o većoj kvaliteti kapitala u prošlosti. Testovi otprovnosti će uključiti i kapitalne zahtjeve. Dakle, sve će ovo biti puno zahtjevnije nego u prošlosti. Priprema provedbe E, sveobuhvatne procjene, to je dakle, e, ide prema planu, portfelji će se e, analizirati i sada smo u fazi 2, to je faza provedbe. O analize kvalitete imovine se objavio priručnik 11. ožujka. Ta će transparentnost dodatno povećati vjerodostojnost ovih aktivnosti i pokazati i složenost i strogost procjene i dajte, daj, dozvolite mi da vam dam neke podatke. Za 128 banaka koje sudjeluju u ovoj procjenu, 760 e, portfelja iz bankarskih knjiga su odabrani i procjena će uključivati analizu 135 tisuća e, dosjea o kreditima i procjenjujemo da preko tisuću osoblja specijalista stručnjaka će sudjelovati u tome kako bi podržali nacionalne nadzornike. Bankovna knjiga, dakle tu govorimo o 3,3 milijarde eura, bilijuna eura. Priprema za testove otpornosti diljem, EU, diljem Evropske unije su dakle pri kraju i mislim da ćemo to, e, prijedlog ćemo objaviti u travnju. Kako bismo još dodatno pojačali vjerodostojnog ovih aktivnosti, potreban nam je e, snažna zaštitna mjera u nacionalnim e, državama, a i na razini Europske unije. Tako da pozivam zemlje članice da ispune svoje obveze i da definiraju zaštitne mehanizme na nacionalnoj razini, uključujući i mehanizme sanacije, kojim će im omogućiti da brzo odgovore e, u slučaju dakle mm, nesukladnosti. I treća i zadnja točka, dakle sljedeći koraci za bankarsku uniju, budući da je jedinstveni mehanizam nadzora dio jednog šireg projekta. S obzirom na ono što je do sada učinjeno, napredak u bankarskoj uniji, na radu na bankarskoj uniji je zapravo brz u povijesnom kontekstu i Europski parlament je doprinio, doprinio tom radu. Moramo zadržati taj zamah i zajednički napori svih dionika su potrebni kako bi se osiguralo da bankarska unija bude dovršina, dovršena. A dakle e, moramo sada završiti zakonodavni postupak o SRM-u i to u ovom sazivu kako bi bio operativan što je prije moguće nakon što SSB preuzme potpune e, uloge, ulogu nadzora. Sve uključene strane moraju, e, moraju biti spremne na kompromise prema uspostavi e, jedinstvenog mehanizma sanacije banaka, e, zatim jedinstveni mehanizam za sanaciju, to jest jedinstveni fond za sanaciju. I dakle jednostavnim rječnikom, kada kuća gori, vatrogasci ne smiju čekati da općina odluči hoće li i kako intervenirati i budući da učinkoviti vatrogasci moraju imati pristup vodi i šmrkovima, isto tako i e, jedinstveni mehanizam nadzora treba imati jedinstveni fond za e, sanaciju. Dakle, na ovaj način možemo doprinijeti boljoj integraciji financijskih i bankarskih tržišta u EU uniji i potreba nam je zajednički sustav e, sanacije jer ćemo na taj način povećati kapacitet da e, ojačamo prekogranične veze i ojačamo sigurnosne mreže u slučaju budućih bankarskih kriza. Hvala vam na pozornosti i veselim se vašim pitanjima. Hvala. Imamo sada sjednicu sa pitanjima i odgovorima. Gospodin Balce prvi u ime Europskih pučana. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo Nui. Kao prvo moram reći da mi je drago da ste ponovno ovdje k nama kao gošća u odboru. Imam tri pitanja. Kao prvo, kao Europski parlament mi vrlo strogo pazimo na to da imamo jasno razdvajanje između monetarne strane i nadzorne strane unutar Europske središnje banke. Europska središnja banka se u tom smislu i u interinstitucionalnom dogovoru e, angažirala za što se tiče pripremne faze SSM-a da će izvještavati o tome kako će se razraditi to je, ta jasna podjela. Odlučujuće za pripremu i za dobar početak e, SSM-a je opsežna provjera banaka, dakle takozvana sveobuhvatna procjena. Priprema i provedba te sveobuhvatne procjene mora biti u rukama nadzornika i ne smije zbog pravnih razloga e, ne smije biti dominirana pravnim aspektima a ja bih pitao kako vi osiguravate da nadzorni odbor unutar SSM-a zadržava kontrolnu e, ulogu nad sveobuhvatnom procjenom. Kao drugo, kako vi osiguravate da Europska središnja banka i SSM u pripremnoj fazi nisu previše ovisni o vanjskim savjetnicama koje ste vi upravo naveli. Mogu li ti vanjski savjetnici uopće se osvrnuti na specifične karakteristike određenih država, kako biste vi procijenili njihovu stručnost točno što se ove, ovog pitanja tiče. I kao treće, procjena banaka koja se sada provodi. Čini mi se da je izbor rizika koje treba procijeniti dosta nelogičan, barem meni. Naprimjer, kako možemo objasniti da imamo jednostranu koncentriranost na e, nekretnina, na stambene nekretnine, a istodobno, na primjer, financiranje e, zrakoplova je izuzeto iz toga. To me zanima zašto je tako. Hvala, gospođa Nui. Hvala. Što se tiče pitanja podjele između monetarne politike i nadzora, to je vrlo važna točka. Doista, postojaće pravila koje će Europska središnja banka ustanoviti, e, dakle i u onom što smo isto tako i mi obećali, rad je počeo, to je delikatno pitanje, zato što se treba uzeti u obzir potreba da se napravi podjela, ali istodobno trebamo i pružiti mogućnost da se stvore sinergije. Prije svega što se tiče makroprudencijalnog nadzora i financijske stabilnosti. Zahvaljujući uredbi SSM-a, Europska središnja banka e, je ona koja su povjerena važni instrumenti i važni alati i mi se moramo pobrinuti da e, uberamo sve moguće sinergije na tom području. Kada ćemo imati odluku o tim točkama, čim se približimo tome da imamo ustanovljena pravila, ja ću podijeliti e, informaciju o aktualnom stanju s Europskim parlamentom, ali e, sada je to još malo poranjeno. Što se tiče sveobuhvatne procjene, kako bismo se osigurali da imamo jak, vjerodostojan i e, pravi, prave pravila, imamo potpunu transparentnost što se tiče metodologije. Pravil, priručnik je nedavno objavljen imamo e, garancije za kvalitetu i to na svim fazama vježbe, dakle na nacionalnoj razini vježbe kao i na europskoj razini vježbe. Imamo sada nacionalne ekipe koji su kombinirani iz stručnjaka iz nacionalnih e, tijela koji će ići u različite države članice kako bi izvršili analize e, među kolegama kako, bi se, kako bismo se osigurali u ta pravila, a isto tako moramo naravno imati i jako upravljanje tim projektima tamo gdje je nadzorni, tamo gdje se savjetuje nadzorni odbor, imamo upravljački odbor koji se sastaje prije nego što se konzultira nadzorni odbor i kao što znate nacionalni odbor u svim odlukama ima zadnju riječ. Tako da smo vrlo oprezni, vrlo pažljivi što se tiče upravljanja i što se tiče e, garancije kvalitete. Što se tiče utjecaja vanjskih igrača, ako sam dobro shvatila, prije svega što se tiče e, savjetnika, Oli Reman je, je angažiran u potpunosti u skladu sa europskim pravilima o javnim natječajima i naravno on radi pod vodstvom e, Europske središnje banke. Također smo pružili smjernice što se tiče kriterija e, selekcije e, onim državama koji koriste savjetnike, dakle tih 18 država zapravo, zato što zbog opsega vježbe je to potrebno, a isto tako i kako bismo dali vjerodostojnost tim vježbama. Stoga smo vrlo zadovoljni sa rezultatom. E, oni revizori koji se koriste nisu običajno oni revizori koji su zaduženi za banke, niti su oni koji su već e, sudjelovali u sve testovima ili u procenama kvalitete e, imovine u istim zemljama. Što se tiče zadnjeg pitanja, nisam sigurna, jesam li u potpunosti razumjela vaše pitanje. Razumjela sam da se radi o kolateralnoj imovini, jamstvima, način na koji ćemo to učiniti za male tvrtke. Mislim da upravo u ovom trenutku definiramo koji će biti zahtjevi što se tiče procjene i jamstva. Naravno koristit ćemo načelo razmjernosti i to ćemo morati napraviti prema istim načelima na isti način u svim uključenim državama kako bismo se osigurali da imamo e, potrebnu jednaku razinu. Hvala u ime socijalista demokrata Elisa Ferreira. Hvala što ste opet tu s nama. Dali ste nam dobre vijesti i e, sliku e, na koji način kontrolirate tako vrlo kompleksnu zadaću. Moje pitanje se tiče naknadnog razvoja bankarske unije, dakle vaša treća tema na neki način. Rekli ste da nam je potreban dobar SRM i e, naveli ste četiri ili pet elemenata s tim u vezi. Možete li možda navesti više detalja o tome koliko je to bitno za kvalitetu nadzora, da dakle e, to rješavanje bude jednake kakvoće i koji su elementi e, tih standarda, jer mi upravo pokušavamo dovršiti pregovore i e, zasigurno ne želimo, zasigurno ne prihvaćamo loš e, dogovor, ali mislim da se nam mogli dati više detalja. To je bilo zanimljivo. Moje drugo pitanje se tiče prijelaznog razdoblja za e, pitanje nasljedstva jer to je obično argument koji se koristi za dugu provedbu e, u provedbi jedinstvenog e, mehanizma rješavanja banaka. Imali smo dakle prijedlog od tri godine kao mogući vremenski rok unutar kojeg bismo mogli odlučiti kakva je to dakle, komponenta e, legacija prije nego što pređemo u novi sustav. No to bi bilo zanimljivo za nas da nam kažete nešto detaljnije oko toga. Isto tako, ako možete pojasniti kako biste vi predložili da mi pomirimo e, te nadležnosti e, plenarnog odbora za rješavanje, zajedno dakle i sa fundom za rješavanje, morali bismo možda imali e, detaljniji pristup na individualne banke, a ne da se upustimo u plenarnu raspravu oko toga kako, se, kako da riješimo neku banku preko vikenda. Dakle, to je također iznimno važna e, točka za parlament i e, to je nešto gdje bismo mi vrlo vjernovali vaše mišljenje. Hvala, gospođa Eliza je izvjestiteljica o SRM-u i ona radi odličan posao. Izvolite. Da, mi blisko pratimo taj rad, on je od jednog značaja za nas, zato što nam je potrebno brzo zaključivanje zakonodavnog postupka za SRM kako bi bio potpuno e, primjenjiv što prije moguće. Treba nam dobra, dobar način donošenja odluka zato što rješavanje banaka zahtjeva brzu i odlučne odluke i vrijeme je tu uvijek e, vrlo važno i stoga moramo što je moguće skratiti e, sam postupak donošenja odluka. To je od ključne važnosti kako bismo mogli provesti rješavanje banaka, možda ne unutar 24 sata, ali barem preko vikenda. To je vrlo bitno. Što se tiče jedinstvenog e, fonda za rješavanje banaka, dok će nacionalne e, omotnice se zadržati, da će i dalje postojati posljedice na bankarski sektor i stoga da nam je potrebno rok od pet godina, e, da je taj rok od pet godina koji se primjenjuje za ovaj fond pre dug, trebalo bi to podijeliti. Tri godine bi bile mnogo bolje i da budemo jasno, to ne znači da moramo podostučiti e, naknade, to bi samo značilo da bi mogli prije udužiti sva sredstva. Isto tako, adekvatne zajedničke zaštite mehanizme su nam potrebni kao što se tiče prelaznog razdoblja, tako i kasnije i e, to treba pojačati mogućnost posuđivanja jedinstvenog fonda za e, rješavanje banaka kao što već stoji u SRM-u. E, glavna svrha jednog, takvog zajedničkog zaštitnog mehanizma je da imamo jednaka, jednaka pravila za, nado, za nadolazeća rješavanja i da bi dakle inače prvi slučajevi mogli isprazniti fond unutar već prvih godina kada on stupi na snagu. To bi značilo isto tako da svi nadolazeći slučajevi bi zapravo opet trebali odvisiti o nacionalnim zaštitnim mehanizmima, a ne o europskoj razini. Dakle, potrebni su nam ti, za, zajednički zaštitni mehanizmi kako bismo imali jednak tretman, kako bismo e, pružili vjerodostojan i robustan e, jedinstven fond za rješavanje banaka. Naravno, financijski zaštitni mehanizmi bi trebali zatim biti otplaćeni od svih banaka, ne samo od strane banaka kojih se tiče samo rješavanje. Dakle, potrebno nam je doista pravi europski fond. Što se tiče prijelaznog razdoblja veznih uz prethodne aktive, mislim da ćemo imati potpunu jasnoću nakon što vidimo rezultat sveobuhvatne procjene. Imat ćemo tu procjenu kakvoće imovine gdje ćemo pogledati najrizičnije, najmanje transparentne portfelje gdje ćemo vidjeti e, postoje neke odredbe koje nedostaju, imamo li loše kredite koji su doista dobro identificirani i e, koji se obrađuju, a osim toga ćemo imati rigorozne stres testove i stoga po mom mišljenju nakon što vidimo rezultat sveobuhvatne procjene imat ćemo jasnu sveobuhvatnu procjenu situacije. Doista nakon sveobuhvatne procjene imat ćemo kapitalne nedostatke i e, ti nedostatki, će se morati ukloniti prema E, tome da se privatni fondovi koriste prve, a ako nije moguće zatim e, nacionalni, javni zaštitni mehanizmi, a ako to nije moguće, dakle na nacionalnoj razini, onda europska rješenja. Dakle, država će zatražiti zajam od e, SSM-a ili od direktno rekapitalizacije s fonda. No, u mi ćemo se osigurati da je doista to vrlo rigorozna vježba. Što se tiče raspodjele moći između plenarnog odbora za rješavanje i izvršnog odbora, ne znam, znam li dosta detalja o tome da bih mogla dati precizan odgovor. No, naravno, izvršni odbor mora, izvršnom odboru se moraju povjeriti prave ovlasti kako bi on mogao donijeti prave odluke. Naravno sve to u jednom okviru gdje je on u potpunosti podložan polaganju računa e, odboru za rješavanje banaka i europskim institucijama. Hvala gospođo Nui, gospodin Klinc u ime liberala, izvolite. Htio bih postaviti dva pitanja. Kao prvo, mi ne želimo da jedinstveni mehanizam e, nadzora dovede do podjele eurozone s jedne strane i ostatka EU unije s druge strane. Dakle, u interesu nam je da e, države članice koje nisu članice eurozone imaju mogućnost uključiti se u jedinstveni mehanizam nadzora što je prije moguće. Što treba postići? Što bi se moglo postići da imamo nekoga tko može uvjeriti države da na dobrovoljan način imaju mogućnost pridružiti se tom mehanizmu. I drugo pitanje se tiče procjene kakvoće imovine. Sigurno vidimo da smo vremenski ograničeni i da se morate stoga oslanjati na podršku takozvanih vanjskih slučnjaka. Znamo da ti takozvani vanjski slučnjaci nisu uvijek u prošlosti napravili izvestan posao. Kako dakle želite se osigurati da kakvoća usluge koju od takvih slučajeva dobijete je doista na, visini e, zadatka. Hvala vam. Hvala vam. U potpunosti se slažem s vama što se tiče činjenice da ne bismo trebali vidjeti podjelu na eurozonu i države članice koje nisu članice eurozone Postoje, naravno, dva načina na kojih se možemo osigurati da se to ne dogodi. Prvi način je da usko surađujemo sa EBOM, Europskom, Europskom nadzornim tijelom za banke, koje je zaduženo za jedinstveni pravilnik. I većina instrumenta za procjenu e, kakvoće imovina i za sve testove dolaze upravo iz EBE, istog nadzornog tijela za banke. Ja sam osobno uvjerena da suradnja i prije svega suradnja home hosta između država članica SSM-a i država ne članica SSM-a da e, se značajno pojačalo protiv nekoliko mjeseci. To je bilo za mene jedno važno pitanje da se to ustanovi i bilo mi je važno da se to u budućnosti ostvari što se svih tema tiče, ja sam se volentirala u okviru nadzornog odbora da budem članica Europskog nadzornog tijela za banke, dakle EBOM, unatoč velikom opsegu posla koji ja imam u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu. Dakle, odnos sa EBOM je doista od značaja. Što se tiče mogućnosti uključivanja država koje nisu u SSM-u, ja se doista nadam da će se to ostvariti. Mislim da je najbolji način na koji se možemo osigurati da se to dogodi, da napravimo dobar posao i da smo doista posvećeni da napravimo dobar posao što se tiče e, nadzora u okviru jedinstvenog mehanizma za nadzor. Ispričavam se, nisam odgovorila na drugo pitanje što se tiče upravljanja dakle sveobuhvatne procjene i e, korištenja stručnjaka, dakle vanjskih revizora. Imamo različite razine rasprava što se tiče doprinosa, suradnje, vodstva, konzultanata i revizora. Imamo voditelja projekta, to je gospodin e, Tukaj zaval iz e, opće uprave broj 3 mikroprudenciji. Imamo i e, upravljački odbor gdje se mogu dovesti u pitanja doprinosi savjetnika. Imamo središnji odbor sveobuhvatne procjene gdje se priprema metodologija, gdje se ona također i e, razmatra. I zatim imamo nacionalne službe za sveobuhvatnu procjenu u e, svim nacionalnim nadležnim tijelima. Mi naravno savjetujemo nacionalna nadležna tijela prije nego što zatim e, nastavljamo rad na metodologiji. Mi mi, mi razmatramo te prijedloge tako što vodimo dijaloge sa bankama, sa udrugama bankama, sa udrugom revizora i to činimo redovito. Ja sam stoga dosta sigurna da je upravljanje, ja sam potpuno uvjerena da je upravljanje onoliko dobro koliko bi to trebalo biti u ovoj aktivnosti. Hvala o ime Europske konzervativaca i reformista gospodin Silar. Hvala vam gospođo Nui za vašem uvodnom izlaganju i općenito na vašem radu. Ja imam dva pitanja. Jedno pitanje je povezano sa, službenom suradnjom između eh, SSM-a, dakle nadzornog odbora Europske središnje banke sa sa drugim nadzornim odborama u drugim zemljama, SAD-u, Kanadom i drugdje s kojima, dakle države s kojima već jesmo i s kojima pregovaramo trgovinske sporazume gdje će se raditi isto tako i o tome da se mogu pružati financijske usluge iz tih država na Europskoj uniji na unutrašnjem tržištu Europske unije. I e, tako mogu imati eventualno utjecaja na sistemski e, rizik i na europskom tržištu. A moje drugo pitanje je djelomično vezano za ono što je već postavio kao pitanje gospodin Klinc. Radi se o bankama koje nisu sa iz država članica eura, a koje posluju na eurozoni. Imamo, na primjer, neke švedske banke koje dominiraju na tržištima baltičkih zemalja. Uskoro isto tako e, će dakle, te baltičke zemlje se priključiti eurozone. Trenutno e, su neke već članice i hoće li nadzornik doista moći učinkovito vršiti nadzor nad tim bankama koje potječu država članica ne eurozone i hoće li se nadzor isto tako primjenjivati na kreditne institucije u takozvanim e, mazut bankama iz država članica ne Europske unije. Mi doista mnogo razgovaramo s institucijama izvan Europske unije, sa nadzornicima iz SAD-a, sa Međunarodnim monetarnim fondom o našoj sveobuhvatnoj procjeni. Mi smatramo da moramo objasniti ono što radimo, da moramo pokazati našu spremnost na to da budemo potpuno transparentni što se tiče sadržaja te aktivnosti, naše metodologije, kako bismo povratili povjerenje, naravno u korist europskih banaka nakon tih aktivnosti. Vjerojatno ste primijetili da imamo jedno od četvoro glavnih e, ravnatelja koji je nekoć bio američki nadzornik, tako da možemo naučiti i iz najboljih e, revizorskih e, praksi izvana. Ja sam vrlo ponosna što mogu reći da je jedan od predstavnika Europske središnje banke koji je član u nadzornom odboru, da je, će, on biti nadzornik za Kanadu, to je osoba koja još uvijek nadzire banke i financijske institucije u Kanadi, to je Jolly Dixon. To je dakle još jedan način na koji možemo naučiti od drugih institucija i gdje možemo e, oblikovati europski nadzor prema najboljim mogućim praksama. Što se tiče ne europskih banaka u eurozoni ili banaka koje nisu dio SSM-a, mi smo stavili jak naglasak u posljednjih tri mjeseci, mjeseca na naše istočno, na naša druga partnerstva prema van, Imali smo isto tako sastanke sa nadzornicima banaka koje su, e, podružnica banaka koje su izvan SSM-a, a djeluju na području Europske unije e, i neke države su čak, su čak, predstavljene, su čak bile na oba obje radionice koje smo ustanovili. Stoga mislim da smo našli dobar dogovor s tim u vezi, to je bilo vrlo važno i moramo nastaviti naša nastojanja i naš angazman kako bismo našli najbolje rješenje što se tiče nadzornika home hosta unutar banaka SSM-a. Što se tiče skandinavskog aranžmana, moram reći da jako poštujem ono što je, što je postignuto u toj regiji. Ja sam zatražila od mojih osoblja da mi pripremi e, naputke o tome gdje su točno švedski nadzornici, na čemu rade i mi smo uzeli nekoliko stvari od njih, uključujući i zajedničke istrage na terenu. Mi se želimo povinuti da se te najbolje nadzorne prakse uključuje tako također i u naš rad, a osoba koja je zadužena za izrađivanje nacrta e, nadzornog priručnika je e, gospodin Dekala, on je, to je osoba iz Finske koja vrlo dobro poznaje finski sustav i mi ćemo se pogledati da ne, ne bude dodatnih poteškoća, e, ako je moguće, dakle možda i više uzimanje u obzira tih banaka koji su, koje nisu članice SSM-a. Hvala gospođo Nu gospodin Gigold u ime zelenih. Još jednom vam želim e, dobrodošlicu u naš odbor. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na vaše primjedbe i usmene, a i u pismenim odgovorima na kojima vam zahvaljujem a odnosi se na to da nadzorni odbor nam planira slati zapisnike kvartalno. Htio bih reći da u e, dugačkim pregovorima, kao što se sigurno sjećaju kolege, u tim smo pregovorima tražili nešto slično zapisnicima, ali nismo iskoristili riječ zapisnik kako ne bismo definirali presedan za ono što se događa u upravnom odboru, to jest upravnom vijeću STP-a, sb No, htjeli smo jedan ekvivalentan, tražili smo jedan ekvivalentan pojam. Tako da ti bi podaci trebali biti slani parlamentu nakon sastanka. Vi ste rekli da ste to spremni učiniti i htio sam vas onda pitati da se držite toga što smo se e, dogovorili. Što se tiče sveobuhvatne procjene, e, nadovezao bih se na pitanje gospodina Klinca. Biste li bili spremni s nama podijeliti popis savjetnika koji rade e, na kojim bankama? Vidjeli smo neke od imena u financijskom, financijskom tisku, no bilo bi transparentnije kada biste vi s nama podijelili taj popis da vidimo dakle koji su to savjetnici i na kojim bankama rade. Bili to bilo moguće? Hvala vam, gospođo izvolite. Što se tiče zapisnika, dakle mi smo shvatili da su to, mm, da je to doista zapisnik, tako da s time nema problema. E, reći ću to e, nadzornom odboru, ispreći ću mu o vašem zahtjevu i nadam se i zapravo vjerujem da će biti spremni razgovarati o tome. Odluka o tome da se e, izvještaj šalje kvartalno, to nam se činilo kao jedna logična odluka, no informirat ću ih o, novom, o vašim novim zahtjevima. Što se tiče popisa savjetnika, i o tome i toga na kojim bankama rade. To vam ne mogu sada odgovoriti, ali obećajem da ću vam odgovoriti kasnije, zato što moram biti sigurna da e, smo s pravne strane, da to s pravne strane možemo učiniti. Zato što članovi konzultanata e, njih zapošljava ESB, ali neke zapošljavaju nacionalna nadležna tijela. Tako da ne znam hoće li mi dopustiti da objavim nešto zapravo što je u njihovom vlasništvu, ali e, pitat ću i odgovoriti vam. Hvala vam što ćete to provjeriti i možda se s time ne može postupiti na jednaki način, to mogu shvatiti. Ali s druge strane mislim da bi to pružilo odgovor na neka pitanja. Jer e, imena koja smo vidjeli u financijskom tisku činilo se da bi tu moglo biti slučajeva e, sukoba interesa. Jer neki od savjetnika su e, proučavali neke banke prije nekoliko godina i sada su dobili novi mandat za neku novu banku i sada su savjetnici. I broj mogućih tvrtki u tom području je toliko ograničen da se bojim da je vrlo teško da jedna tvrtka stane na nožne prste drugoj i tako da bilo bi interesantno dobiti taj pregled i zanima me isto na koji način upravljate mogućim sukobom interesa, slučajem sukobom sukoba interesa kada birate savjetnike. Da, istina je, postoji ograničen broj revizorskih firmi. Ono što se tražilo među kriterijima koje je definirala Europska središnja banka i poslala nacionalnim nadzornim tijelima je da se ne koriste revizori koji su bili u kontaktu s bankom u protekle dvije financijske godine. Slažem se, to nije e, dugačak period, ali to je kriterij koji je definiran. Tako da, vjerojatno je da neki od revizora nisu bili u kontaktu s bankom u dvije, u protekle dvije godine, ali vjerojatno u onoj trećoj Jesu, to je moguće. Hvala, vam sada gospodin Dorfman. Hvala vam gospođo Nui što ste došli. Povjerenik Ren je u posljednjem izvještaju o makroekonomskoj neravnoteži kritizirao talijanski bankarski sustav i to posebice male talijanske banke. Govorio je o fragmentaciji bankarskog sektora, o visokoj gustoći e, podružnica, niskom, e, niskoj isplativosti. Te je isto tako rekao da su korporativne banke najslabija karaka u talijanskom bankarskom sustavu. Ako gledate što se događa na terenu, a ja dolazim iz regije gdje smo imali jako puno malih korporativnih banaka, moram reći da korporativne banke su u proteklih nekoliko godina radile ono što su morale raditi. Dakle, dale su, davale su kredite obiteljima, malim i srednjim poduzećima. E, imaju redovni osnovni kapital, to jest prosjek, dakle oko 14%. Tako da mi je čudno da je povjerenik E, kritizirao talijanske banke u tom smislu. E, zanima me koje je vaše mišljenje o tome. Neću spominjati posebne e, bankarske sustave, no mislim da u Europi ima prostora za različite poslovne modele u bankarskom sektoru, dakle male banke, srednje banke, velike banke, međunarodno aktivne banke, lokalne banke, banke za poslovanje s građanima i banke koje su velike korporativne banke. Mislim da zdravo poslovanje banke ne ovisi o specifičnom poslovnom modelu ili njezinoj veličini. Banke koje moraju nestati Eh, i koje je Mario Draghi nazvao zombi bankama. To su banke koje imaju previše eh, loših eh, kredita ili loše imovine i koje zbog toga nisu u stanju davati zajmove gospodarstvu. To su banke koje mi sad pokušavaju, koje mi pokušavamo identificirati u ovoj sveobuhvatnoj procjeni i nadam se da ćemo nakon te procjene da će biti poduzete odgovarajuće mjere i da više stvarno nećemo imati tih e, zombi panaka. Hvala, gospođo Nui. A sada se u ime gospođe Tyson ispričavam, ona je htjela doći na sastanak, no eto, e, nije na kraju mogla doći. A dajem sada riječ gospodinu Sančesu Antolinu. Hvala. Imam tri konkretna pitanja. Prvo se odnosi na koji način je predviđen prijelaz. Hoće li sustav biti potpuno operativan od studenog? Kakve su, kakva su vaša predviđanja za, kako bi se dakle izbjegle duplikacije u informaciji i u zadatima? Drugo pitanje se odnosi na okvir E, financijskog izvještavanja. Što je predviđeno kako bi se izbjeglo dupliciranje izvještaja i kako bi se izbjeglo da dođe do e, jednostavno previše informacija koje nisu značajne. I treće pitanje Dakle, vodi se jedan prostupak nadzora o Bazelu 3. To znači da 102, 102 organizacije iz grupe 1 imaju manje problema od ostalih e, organizacija na kojima se eto probe taj postupak monetarizacije. Mislim da bismo onda trebali uključiti jednu procjenu koja bi bila malo šira od ove trenutačno zamišljene. Hvala. Što se tiče prijelaznog e, razdoblja, bit ćemo spremni do studenog da krenemo sa europskim nadzorom i odgovor je definitivno da, sve ide prema planu u svim područjima i to vrlo e, pažljivo pratimo. Sada radimo na definiranju prioriteta među našim zadacima pravimo razliku između onoga što je apsolutno potrebno, što je dakle ambiciozan plan na kalendaru i ono što bi bilo dobro imati i što bi eventualno moglo kasniti ako bude potrebno. I potpuno sam uvjerena da je to posve ostvarivo. Isto tako razmišljamo i o prijelaznom razdoblju dakle listopad i studeni. Razgovaramo i sa nacionalnim nadležnim tijelima kako bismo osigurali da prije studenog donesu sve potrebne odluke kako se u trenutku prijelaza, kako u trenutku prijelaza ne bi došlo do zastoja. I, i u tom području mislim da i tu sve ide prema planu. E, spomenuli ste e, izbjegavanje preklapanja u nadzoru. To je isto tako jedan od naših ciljeva. Mislim da uredba vrlo jasno definira dakle, značajne banke i one manje značajne banke, ali još uvijek da, mi smo jedan jedinstveni sustav, jedinstveni e, sustav nadzora, preporuke, pravila, priručnik koje će se koristiti u procjeni svih banaka u okviru e, ovog e, mehanizma. Što se tiče izvještavanja, što ćemo tražiti, priznajem da u ovom trenutku za sveobuhvatnu procjenu prikupljamo ogromnu količinu podataka. i to oduzima svima nama puno vremena i nama i nacionalnim tijelima i bankama, ali mislim da je to jako važno kako bismo vratili povjerenje u banke. Što se tiče budućeg izvještavanja u budućnosti, prikupljat ćemo podatke e, iz svih tijela zaduženih za nadzor i e, svih banaka koje su u sustavu nadzora. E, to će izvještavanje ti će se izvještaj temeljiti na preporukama EBE e, e, i temeljit će se na tehničkim standardima. Isto tako, bit će tu dodatnog izvješćivanja kako bi se ispunile određene praznine. E, to dodatno izvješćivanje, o tome se još uvijek raspravlja koliko će to biti detaljno i dat ćemo odgovarajuće vremensko razdoblje, odgovarajući vremenski rok da se e, svi zahtjevi mogu osigurati. Zatražit ćemo i tako, takozvane FINREP e, obrazce, to su takozvani obrazci, e, europski obrazci za financijsko izvješćivanje i to uglavnom su namijenjeni manje značajnim bankama E, bit će vrlo snažno načelo proporcionalnosti. Imat ćemo pojednostavljene FINREP obrazce za one manje značajne banke, a imat ćemo i još jedan e, prag materijalnosti koji će osigurati da ne tražimo previše od malih banaka. Osim toga ne postoji obveza da se koristi IFRS, to su međunarodni računovodstveni standardi za definiranje tog FINREP e, obrazca. Tako da mislim da napore koje smo zatražili od manjih e, organizacija, od manjih banaka je proporcionalan njihovim resursima. Hvala, a sada riječ ima gospođa Gujar. Dobar dan, gospođo Nuj. E, dobrodošli među vama. Drago mi je što vas ovdje vidim. E, ja se pridružujem onome što je rekla Eliza što se tiče e, rješavanja banaka, jer sam ja izvestiteljica u sjeni za to pitanje. Imam jedno generalnije pitanje, ne toliko tehničko pitanje. Ne znam jeste li primijetili da e, želimo brzo postići dogovor, a zapravo u srži ne znamo kako će biti računane, računani doprinosi banaka. Mislim da je to veliki problem prije svega što se tiče demokracije i e, što se tiče toga hoćemo li dati delegirane akte za komisiju ili ne, ali to je drugo pitanje, a isto tako e, radi se o vrlo visokim iznosima iznimno visokim iznosima koji mogu dovesti do distorzije između pojedinih država, E, može dovesti do veće heterogenosti bankarskog sustava, do određenog nezadovoljstva. Ja se pitam je li to možda ono pitanje koje bismo trebali mnogo detaljnije razmotiti prije nego što postignemo dogovor. Jer ako imamo rješavanje e, neke institucija, imamo neko tijelo, e, no zapravo u srži ne znamo kako će se to postići, a to ima i utjecaja na javne financije. Dakle, države koje imaju velike banke e, će izgubiti vrlo velike iznose i nadam se da opća uprava FIN e, neće im onda zatim doći reći da je normalno što više nemaju ništa u proračunu. A ipak na kraju porezni obveznici, fizične osobe, fizične osobe su oni koji će platiti za njih. Dakle, pitam se da li ovdje nemamo pristup koji malo, koji malo se odmičemo od ideje. Ne mislite li da bi taj sustav trebao biti toliko solidno izgrađen da u trenutku kada ćemo morati to pokrenuti, da, ćemo, da će to dovesti do još većih rizika za ta poduzeća. Mislim da je to doista vrlo važna točka i nadzornici su se usredotočili na instrumente koji će biti potrebni za to, na upravljanje, na način na koji se odluke donose unutar jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka jer je to najvažnija točka za njih, a e, porez nije, fiskalnost, proračuni nisu njihov prirodni teritorij. E, izračuni doprisa moraju, tu se ja slažem, biti e, detaljno e, definirani i nadam se da će se u jednom drugom tekstu moći riješiti taj problem kako ne bismo time odgodili stupanje na snagu jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka no doista, dakle, mislim da je danas u Financial Timesu isto tako izašao jedan članak koji sam upravo čitala na putu prema vama o toj temi i istina je da može doći do jakih iskrivljavanja, jakih distozija između podnih država i da to doista zavređuje razmišljanje. Samo kratko, ali mislite da ima smisla da se to tijelo uspostavlji unutač tome što imamo e, taj demokov mač i što ne znamo hoće li zapravo e, se moći na kraju dati ti doprinosi. To je nešto što podliježe ustavnom pravu, no mislim da svaki korak unaprijed da je dobar ako postoji ta mogućnost da kažemo da će se to ustanoviti na neki način e, pod uvjetom da objavimo tekst gdje ćemo detaljnije izraditi, predočiti način na koji se izračunjaju doprinosa, da ćemo u tom tekstu naznačiti što još treba dodatno donijeti kako bismo imali snažan i e, solidan sustav plaćanja dopisa, doprinosa. Jer naravno imate pravo, ako sada se aktiviraju doprinosi i ako vidimo da potencijalni potencijalni doprinositelji se protiv toga pobune, onda naravno će to povući određene rizike i e, mislim da, budući da smo o tome već detaljno raspravljali u proteklih nekoliko mjeseci i godina, da e, što se tiče ove teme, doista možda posao još nije bio dovoljno detaljan, da treba možda e, još studija o učinku i da treba naći nakako u jednom trenutku rješenje na to pitanje. Hvala. Gotovi smo s intervencijama. Ima li još neki govornik? Ako ne, onda gospodin Lambec na redu. Hvala. Gospođo Nuj, e, dobrodošli među nama. Vi ste stara prijateljica našeg odbora, ali vas mnogo vidimo i to je dobra stvar. Želim se vratiti na ono pitanje sukoba interesa i malo sam iznenađen nakon što sam pročitao jedan članak e, koji dolazi iz e, Financial Timesa i gdje kaže da Oli Weiman e, kojeg ste uzeli kao glavnog savjetnika za uspostavljanje SSM-a i sveobuhvatnu procenu, je također ista tvrtka koja britanskoj vladi kaže i pažnja da zbog bankovne unije je City of London ugrožen zato što Europska središnja banka namjerava tražiti od niza banaka koje nadzire da e, ponovno vrati posao tradinga unutar granice eurozone. I stoga je moje pitanje je li doista e, potrebno uzeti takve ljude, takve konsultanske urede e, koje dakle su takve prirode. Mislim da je ovo pitanje politički vrlo osjetljivo i možda ne bismo trebali surađivati sa, sa sličnim osobama koji su u prošlosti e, se pokazali e, dosta lošim kada se radi o makroekonomskim pitanjima. To pitanje je doista važno. Ne znam hoćemo li imati izbora, jer u trenutku kada je Oliver Weiman izabran, nije bilo nadzornika unutar Europske središnje banke i stoga je bilo potrebno ga podržati kako bismo stvorili ekipu od strane službenika koji su došli iz e, nacionalnih e, tijela nadzora i osobe koje su odaslani e, iz drugih službi. Ja mislim da stručnost te firme ili bilo koje druge, ali u svakom slučaju da su to neophodni članovi za ovakvu jednu stručnu vježbu koju je valjalo provesti. E, njega smo konzultirali nakon što smo objavili javni natječaj koji je ispunjavao sve i najstožnije uvjete Europske središnje banke i da smo mi i dalje e, vrlo oprezni što se toga tiče. Stoga smatram da je učinilo sve što je moguće kako bi etički propisi bili što bolji. A sada što piše u novinama, i što bi moglo e, reći e, on ili neka druga e, skupina u nekoj drugoj državi, mislim o tome vam moram reći da nemam mišljenje. Ja vidim te osobe koje s nama surađuju više puta tjedno i mogu vam zajamčiti da su to vrlo stručne osobe koje ispunjavaju zahtjeve koje je Europska središnja banka izjavila jer Europska središnja banka je voditeljica tog projekta, iako se za dio metodologije oslanja na savjetnike. Ali, molim vas, jeste li svjesni ima jedna nešto što je čudno. Zar vam nije čudno da je on angažiran od eh, lobista iz City of Londona da upozorava britansku vladu protiv namere Europske središnje banke da povrate e, usluge treninga natrag na kontinent. Pa vi ćete mi reći da te osobe koje rade za City of London da ne rade za nas, ali ja mislim da je vrlo naivno misliti da oni nemaju pristupa onome što drugi konzultanti rade za Europsku središnju banku unutar iste tvrtke. Sve je njima dovoljno ako se radi o biznisu. Oni prodaju te informacije koje su dobili od vas e, City of Londonu. Vi ćete možda reći dobro, to je možda korisno, ali ja sam što se toga tiče jako preplašen. E, kao što smo rekli, morali smo tražiti vanjske stručnjake, ali stvarno je zapanjujuće da javna agencija poput vaše koja vrši zadaću koji se tiče opće zaštite javnosti da ne može se odreći pomoći jedne privatne tvrtke koja radi samo na svoju korist. E, Prostite, ja mislim da stvarno moramo prekinuti s takvom vrštom ovisnošću. Što se tiče etičkih pravila, zbog toga što su nacionalni nadzornici imali jednaka pitanja, vjerojatno porijeklom iz njihovih parlamenta ili drugih nacionalnih institucija, mi smo stavili na raspolaganje nadzornicima e, ugovore o povjerljivosti koji su potpisani i dakle pravila, deontološka pravila koja su prihvaćena. Postoje isto tako i stroga pravila što se tiče manipulacije podacima Stoga mislim još jednom da smo učinili maksimum kako bismo osigurali da se ova vježba održava u uh, što etičnijem okruženju. Ako oni naznačuju City of Londonu da Europska središnja banka traži da se poslovne banke ponovno vrate na područje eurozone, mislim da onda oni ne zavređuju novac kojim City of London treba dati, jer uh, mislim da Europska središnja banka nije ništa takve vrste tražila. Ona je samo E, zadržala stajališta koja su vrlo jasne i vrlo stroga i ne moram ih sada ponavljati što se tiče činjenice da infrastruktura koja se koristi za valutu eura da bi trebala se nalaziti unutar eurozone, no tu nema ništa povjerljivo, nema ništa što ima neku tržišnu vrijednost jer je to e, vrlo dobro poznata činjenica. Mislim da su uvjeti sveobuhvatne procjene vrlo posebni, da se neće još dugo ponoviti, jer to se dogodilo u trenutku kada nismo imali nadzornika unutar Europske središnje banke, uskoro ćemo imati 800 osoba plus 100 osoba u uslugama podrške i isto tako upravo vršimo jednu aktivnost, jednu vježbu koja je velikog opsega kao što ste vidjeli zahvaljujući ovim brojkama koje sam navela, dakle čak i uz nacionalne nadzornike nije moguće izvršiti tu aktivnost samo koristeći e, dakle njih, nacionalne nadzornike. Mislim da smo prihvatili najmoguće bolje rješenje, to jest bolje slabo rješenje i vjerujte mi e, postupak upravljanja Europske središnje banke na tom području su e, stvarno bez ikakve bez ikakve bez ikakvog problema. Mogu li vam ja postaviti pitanje na španjolskom? Možete li nam malo pojasniti kalendar za analizu kvalitete imovine i e, testov otpornosti, to jest kada se planiraju oni provesti. Da, nacionalni nadzornici koji će raditi na bankama će naravno morati poštovati e, rokove za analizu kvalitete imovine i za testove otpornosti i to je od početka tako predviđeno neki se preklapaju e, dakle rok za analizu kvalitete imovine i početak e, testa otpornosti, no to je kalendar koji je definirala EBA, tako da zapravo ima još više smisla. smisla. I važno je početi sa testovima otpornosti na vrijeme. No, za sada doista sve ide po planu. Hvala vam, gospođo Novi, što ste došli na ovo prvo saslušanje. E, podsjećam vas da će se sljedeće saslušanje održati 7.10. Ne znam tko će od nas biti ovdje, no netko hoće sigurno. Hvala vam puno. I, ja se također veselim sljedećem sastanku sa odborom Ekon.